Sorry, um, uh, Konferencijski prevoditelji vas obavještavaju da je već treći tjedan u tijeku radno-pravni spor s upravom Europskog parlamenta kojem je jednostrano nametnula nove uvjete rada. Unatoč brojnim ustupcima s naše strane, uprava nas nije ni pokušala kontaktirati kako bismo riješili spor. U mnogim kabinama na ovom sastanku prevoditeljima je uvedena radna obaveza, stoga su primorani raditi. Radi solidarnosti u trenutku kad se prema našem uvjerenju krše prava prevoditelja na štrajk te se diskriminiraju neki jezici i zastupnici, ostale kabine odlučile su odustati od prekida rada koji je bio predviđen za danas. Zbog toga vas sa žaljenjem obavještavamo da nećemo raditi prekovremeno te da će prevođenje prestati točno u 12.30. Uh, thank uh, Zahvaljujemo prevoditeljima na svom poslu koji obavljaju i želimo vam sve najbolje u iznalaženju dobrog rješenja za sve. Mislim da time sad možemo započeti sa prvom točkom dnevnog reda, a to je sad e, izmjena e, prijedloga direktiva o procjeni zdravstvenih tehnologija HTA i gospodin Buzo je naš izvjestitelj. Evo izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Ja ću kratko malo objasniti o čemu se tu radi u ovim amandmanima i koje je naravno moje stajalište. A sljedeći tjedan ćemo imati sastanak izvjestitelja u Sijeni kako bismo našli određena rješenje organizirali se za glasanje. Zahvaljujem svim kolegama na njihovim doprinosima, prije svega izvjestiteljima u Sjen. Imamo 181 amandman, 137 se odnose dakle na glavno mišljenje, na moje mišljenje Većinom se oni fokusiraju na sedam glavnih e, tema. E, jedno je povjedljivost podataka, načelo dobrog upravljanja, transparentnost, da trebamo imati e, jednu određenu ravnotežu kada govorimo o vrsti povjedljivosti, pogotovo kada se govori o osjetljivim podacima u pogledu podataka Imamo isto tako recimo amadman 79 i 146 šest e, interesa, što bi isto po mom mišljenju trebalo biti dio toga. Većina amandmana dakle, e, se odnosi na e, pitanje kolika je većina potrebna. Većina njih se izrašnjava za to da je potrebna dvotrećinska većina. Mislim da je to pravac po kojem bi mogli ići i razni amandmani kao 82 i tako dalje, recimo i 158 spadaju u sljedeći zajednički blok. I e, mislim da bi mi mogli uvesti jedan širi raspon u pogledu zastupanja e, pacijenata, ali sada se tu moramo isto tako konzultirati sa organizacijama za zaštitu potrošača, pa molim kolege isto da se malo pomne pozabave time. Šesto područje je E, je mogućnost dakle da tražite određena žuriranja odnosno najnovije e, podatke a sljedeće područje dakle su delegirani akti dakle pitanje ovlasti ovdje ja mislim da bi ne, ne sviđa mi se to da bi kompletne ovlasti trebali dati ovo koordinacijskoj skupini i vrlo je bitno da naša Pravna služba nam tu isto da e, svoje mišljenje u pogledu e, pravnog temelja, dakle da se većina ovlasti sa komisije prenese na ovu koordinacijsku skupinu. I evo ovo posljednje područje koje je vrlo osjetljivo se odnosi na medicinske proizvode. Imamo tu tri opcije u skladu sa amandmanima da se pozabavimo tom temom je još uvijek, odnosno i ostali radimo na tome da vidimo kako tu možemo iznaći kompromis. Evo to su glavne teme o kojima se raspravlja u našem odboru. Veselim se komentarima svojih kolega i daljnoj e, suradnji. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa za socijaldemokrate, gospođa Veshalka, izvjestiteljica u Sjeni. Dobro jutro, gospođo predsjedavajuća, kolegice i kolege. Ja sam pogledala amandmane i mogu vam reći da podržavam veliki broj njih jer uistinu idu u dobrom pravcu. Sada bih tu željela još jedan puta naglasiti da smo već u ožuku 2017. dakle prošle više od godinu dana u okviru e, jednog izvješća na vlastitu inicijativu se zauzeli za procjenu zdravstvenih tehnologija i boljem e, pristupu e, ljekovima po mom mišljenju to dovodi do inovacija i dodane vrijednosti za e, pacijente. A o tome se u stvari tu i radi, da stvorimo jednu dodanu vrijednost upravo za one kojima je to potrebno za bolesne ljude. U istinu moramo osigurati da evropski e, građani imaju brz e, pristup e, inovativnim e, medicinskim proizvodima. Kada govorimo o jednoj suradnji na razine Europske unije, od toga bi uistinu svi građani profitirali. Nakon dugogodišnje dobrovoljne suradnje država članica u okviru mreže HTA, vrijeme je da sada uistinu napravimo jedan novi korak. I ono što sam ja već čula sa više strana, a i sa odbora Envi, Tamo je velika većina e, kolega, dakle i ovdje u parlamentu. A što se tiče samih dionika, da prijedlog komisije uistinu trebamo pozdraviti, dakle da imamo jednu takvu suradnju e, u području HTA na razini Europske unije. Međutim, što se tiče vijeća, tu se stvari jako sporo odvijaju kada govorimo o toj suradnji. I na kraju bih još spomenula tri važne točke koje sam i prošli put već spomenula, ali koje su mi uistinu vrlo važne. Kao prvo, više transparentnosti u ukupnom HTA procesu, dakle procjeni zdravstvenih tehnologija. E, više podataka treba e, staviti na raspolaganje, jer samo tako možemo stvoriti povjerenje u sustav. Drugo, više e, prava, e, odnosno dati pravo glasa i socijalnim partnerima i nevladinim organizacijama. Oni trebaju moći sudjelovati u tom cjelokupnom procesu. I treće, moramo imati dostatno nezavisno financiranje. Lobisti ni na koji način ne smiju utjecati na procjenu zdravstvenih tehnologija. To bi trebalo se odvijati nepristrano i ja se nadam da će izvjestitelj upravo ove tri tečke koje su meni jako, jako bitne uzeti u obzir. Hvala vam lijepa. Hvala za EKR. Dan Dalton kao izvjestitelj u Sjeni. Evo, izvolite. Hvala lijepa. Evo, baš na vrijeme. Upravo sam savladao briselski promet. Zahvaljujem gospodinu Buzeu kao izvjestitelju. Ovo je uistinu jedan pozitivan doprinos e, ovoj cjelokupnoj raspravi o zdravstvenoj tehnologiji. Mislim da tu nemamo previše međusobnih e, razlika. Tu imamo određene kontroverze u vijeću i nacionalnim parlamentima. Zdravlje je uvijek osjetljiva tema i stoga to možemo vidjeti i ovdje e, kada govorimo o mogućnosti da se smanje standardi u nekim zemljama gdje su već visoki standardi. Dakle, nema smisla da imamo dupliciranje E, različitih procjena i testova. Mislimo da je dobar cilj da se to sve dovede na razinu Europske unije. Trebamo smanjiti birokraciju i, uvesti zajedničke standarde. To će ukupno poboljšati situaciju. I uistinu je to od koristi i za manje države članice koje ne mogu same vršiti kliničke e, procjene. Međutim, tu je jako bitno uspostavljanje povjerenja ili različitih tijela koje vrše procjenu. Dakle, e, i tu u EKR imamo određene zabrinutosti u pogledu načela subsidijarnosti i tu smo u tom smislu stavili određene amandmane. Prije svega se to odnosi na e, članak 8. I isto tako kada govorimo o medicinskim proizvodima tu isto imamo jedan amandman. Dakle, mislimo da treba ipak dati još dosta manevarski prostor državama članica kako bi dalje mogli zadržati svoje visoke standarde. Dakle, ovo je dobro za e, neke e, države, ali ne smijemo to učiniti da to bude na štetu drugih država članica. Ali veselim se suradnji s kolegama u pregovorima i nadamo se da ćemo na kraju stvariti jedan uravnotežen rezultat. Hvala vam lijepa. Hvala. Za druge klubove zastupnika nemam nikakva imena. Tita, za Alde. Hvala lijepa. Ja bih se htjela zahvaliti izvjestitelju na njegovom radu. ALDE u načelu podržava e, cilj prijedloga komisije kako bi ubrzali pristup zdravstvenim tehnologijama. U redu je da imamo zajedničke procjene osim e, ovih postojećih zasebnih procjena na razine svake države članice. Međutim, uvijek trebamo imati na umu da je razlog da se ovakvog prijedloga da se smanji administrativno opterećenje, a ne da se poveća. Koliko sam shvatila, situacija u vijeću nije baš e, tako e, sjajna, države članice tu e, okljevaju. S druge strane, klinička procjena mora biti obvezujuća i, i mora postojati nacionalni HTA, dakle procjena zdravstvenih tehnologija ne bi bilo dobro da imamo obvezujuće e, kliničke ispitivanja s jedne strane, a da se onda to opet duplicira na razini e, na države članice. Zato ovi određeni e, amandmani se odnose na članak 8 gdje se opet navodi da bi se to radilo na dobrovoljnoj razini. Međutim, ja sam opet svjesna toga da postoje potpuno različiti sustavi procjena na razini država članica. I u tom smislu bi države članice trebale biti fleksibilne u pogledu određenih procjena na nacionalnoj razini, kao što su to neke kolege predložili. Recimo 1.1.8, 1.1.9, to su ti amandmani koji se upravo time bave. Mogao bi to biti korak naprijed Dakle, da se nastavi sa nacionalnim HTA postupcima. Što se tiče područja primjene, tu imam veliki upitnik kada govorimo o medicinskim proizvodima. E, komisija predlaže dakle, da se uvedu oni medicinski proizvodi visokog rizika i in vitro E, medicinski proizvodi. Trenutno in vitro medicinski proizvodi e, nisu e, u području opsega HTA u velikom broju država članica i većina medicinskih proizvoda nema pravo povrata troškova. Ako tu uvedemo e, obvezu u pogledu e, zajedničke procjene za medicinske proizvode, to dovodi do dodatnog opterećenja a nećemo imati velike rezultate jer e, neće veliki broj država članica to koristiti upravo u svrhu povrata troškova. Budući da je cilj prijedloga da se smanje administrativno opterećenje, a ne da još e, ga osnažimo, e, mislimo da nije dobro uključiti medicinske proizvode u područje primjene jer tu je situacija potpuno drugačija nego kada govorimo o ljekovima. Medicinski proizvodi se koriste kroz jedan drugačiji tretman. Oni medicinski proizvodi e, koji bi trebali podlijegati zajedničkim zdravstvenim tehnologijama, na primjer pacemakeri, bi zahtijevali određene metode i oni su dio određenog postupka gdje su potrebne određene vještine od strane medicinskog osoblja, a ta činjenica je nešto što se zanemaruje u ovom prijedlogu. Uzima se samo u obzir sam proizvod, a ne e, sama tehnika i cjelokupni postupak i da on nije jedinstven diljem Evropske unije. Kada govorimo o sigurnosti, parlament je tu osvojio već jedno novo zakonodavstvo u pogledu visokih standarda i medicinskih proizvoda. Dakle, a ovdje bi trebalo stvari procijeniti učinkovitost, a ne sigurnost. Stoga ja predlažem da se medicinski proizvodi ne uključuju u područje primjene. Evo time ću se zaustaviti, tako sam predugo govorila i veselim se daljem radu na ovom izvješću. Hvala vam lijepa. Hvala. Ne vidim da se netko drugi javlja za riječ. Time bih zatvorila ovu točku dnevnog reda. Hvala lijepa. Evo još izvjestitelj. Kao što je gospodin Dalton rekao, nemamo previše prijepornih točaka. Medicinski proizvodi su e, ono što je tu bitna. Jedna opcija je da se potpuno izvadi te medicinske proizvode iz područja e, primjene ili da se e, smanji područje primjene dakle, mi smo o tome već razgovarali. U svakom slučaju vidjet ćemo da li ćemo moći iznaći određeni kompromis. Hvala vam lijepa. Hvala. E, onda ćemo kompromisnim amandmanima 11.7. razgovarati. Time sada možemo zatvoriti ovu točku dnevnog reda i započeti s glasanjem. Prvi glas koji, odnosno prvo glasanje tema se odnosi na Europski osobni mirovinski proizvod gdje imamo dakle, PEP, gospođu Langen koja je naša izvjestiteljica. Ako ste svi spremni, možemo započeti. Kao prvo, upravo čujem da je povučen prvi amandman na koji smo trebali glasati 144, dakle ćemo sa kompromisom Jedan Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 261 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 262 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 263 za, protiv, suzdržani. I to ćemo provjeriti. Idemo provjeriti 263. Tu votes plus et tu dis non. <laughs> yeah, we close the vote. It's clear. Yeah. Okay. glasovanje, jasno je, odbijeno je. Amandman 27 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 27 provjeravamo, molim vas. Imamo previše jedan glas kod EKR-a. Zatvaramo glasovanje. Usvojeno je. Amandman 264 odpada. Idemo na 28. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 265 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 29 za, protiv, suzdržani, provjeravamo. Dakle, provjeravamo amandman 29. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Onda 266 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 267 se ne razmatra. Dakle, 267 ipak za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjeravamo amandman 30. Varam glasovanjem. Usvojeno je. 268, amandman 268 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 269 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjeravamo 269, molim vas. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 33 za, protiv, suzdržani usvojeno, 34 za, protiv, suzdržani usvojeno, 270 za, protiv, suzdržani odbijeno, 35 za, protiv, suzdržani usvojeno, 271 za, protiv, suzdržani odbijeno, 272 za, protiv, suzdržani odbijeno. 273 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 36 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 275 za i 37 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 276 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Onda kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 277 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 39 za, protiv, suzdržani, provjerava. Provjerava amandman 39. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Onda 278 za, protiv, suzdržani, Idemo provjeriti. Provjeravamo 278, molim vas. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Onda kompromis 3. Za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Dva osam dva, amandman dva osam dva za, 282 je unblock smo glasali o drugim kompromisima. Dakle, 282 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 283 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Onda idemo na amandman 379 Morate proći nekoliko stranica. Amandman 379. Jeste našli svi? 379. Dobro. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 380 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 71 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Onda idemo na 383 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Idemo dalje na amandman 73 za, protiv, suzdržani, odbije Provjeravamo. Provjeravamo amandman 73. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Idemo na 74. Za, protiv, suzdržani. Usvojeno. 75 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo. Provjeravamo 75. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Ne razmatram sljedeći. 76 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Onda idemo na kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo dalje na 4, 2, 9. 429 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Jeste svi našli? Dobro, idemo opet. Jeste svi našli među vremenu. Amandman 429. Dakle, glasamo za 429 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 91. Ne, ispričavam se, 431. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 432. Za, protiv, suzdržani, i provjeravamo. Dakle, provjeravamo 432. We close the vote. And it is adopted. Usvaja se. Kompromis 27 smo riješili. 4, 3, 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odbija se. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 101, 101. Izgleda da imamo usmeni amandman gospođe Colin Langen amandmanom 101. To nije uključeno u naš popis. Možemo ga pročitati, usmeni amandman koji ste htjeli uložiti. Um, Htjeli bismo dodati detaljne informacije o svim troškovima koji su vezani uz proizvod PEP, informacijska procedura za i uvjete za dodatne uvjete, biometri rizik za providera. To je moj usmeni amandman. Htjela bih to dodati. Hvala. Tko je za ovaj amandman? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 31 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 509. Nekoliko stranica dalje. Jeste li ga pronašli? Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 511 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 510 za, protiv, suzdržani, odbija se. 512 za, protiv, suzdržani, odbija se. 513 za, protiv, suzdržani, odbija se. 514 za, protiv, suzdržani, odbija se. 515 za, protiv, suzdržani, odbija se. 105 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 516 za, protiv, suzdržani, odbija se. 517 za, protiv, suzdržani, odbija se. 518 za, protiv, suzdržani, odbija se. 106 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 519 za, protiv, suzdržani, odbija se. 520 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 520. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 521 za, protiv, suzdržani, odbija se. 107 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 522 za, protiv, suzdržani, odbija se. 523 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 523. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Glasujemo o amandmanu 524. i 108. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 526. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 109. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 528. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Provjerimo sada amandman 528. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 529 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 529. amandman. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 110 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 530 za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo 530. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 111 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 545 za, protiv, suzdržani, odbija se. 546 za, protiv, suzdržani, odbija se. 117 za, protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo. 117. amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 547 za, protiv. Što rade pučani? Pučani, imate li nešto protiv 547 u redu odbija se 548 za protiv suzdržani odbija se 549 za protiv suzdržani odbija se 550 za protiv suzdržani odbija se 551 za protiv suzdržani usvaja se 118 za protiv suzdržani usvaja se 552 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 553 za, protiv, suzdržani, odbija se. 120 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 554 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 555 za, protiv, suzdržani, odbija se. 122 za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Provjeravamo onman 122. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 36. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kom, amandman 605. Jeste li ga pronašli? Tko je za? Ovaj se ne razmatra jer je usvojen kompromis 37. Dakle, idemo odmah na amandman 606. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 607 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 136 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 617 za, protiv, suzdržani, odbija se. 38. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 139 za, protiv, suzdržani, odbija se. 620 za, što misle pučani o tome, 620 za, protiv, suzdržani, odbija se 621 za, protiv, suzdržani, odbija se 622 za, protiv, suzdržani, odbija se, provjerit ćemo u redu, 622. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 623 za, protiv, suzdržani, odbija se 624 za, protiv, suzdržani. Nije jasno, dakle 624. amandman provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se 625 za, protiv, suzdržani. Odbija se 626 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 627 za, protiv, suzdržani, odbija se. 628 za, protiv, suzdržani, odbija se. 629 za, protiv, suzdržani, odbija se. 142 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 630 za, protiv, suzdržani, odbija se. 631 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 143 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 632 za, protiv, suzdržani, Mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo 632. amandman. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prijedlog. Slažete li se da e, sve sljedeće amandmane gospodina Selimovića e, budu izglasani skupno? Da. Dakle, uzimamo do 638. Od 633 do 639. Dobro, onda do 638. 633 do 638, uključujući 638. U redu. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo ovo skupno glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 639 za, protiv, suzdržani, odbija se. Idemo sada na uvodne izjave. Amandman 145 za, protiv, suzdržani, usvaja se 146 za, protiv, suzdržani, odbija se. 147 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 148 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 150 za, 149 se ne razmatra zato što je usvojen 146. amandman. E, prosite, u pravu ste, kaže predsjedateljica. Idemo na 149. amandman koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 150 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 151 za, protiv, suzdržani, odbija se. 152 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dva za, protiv, suzdržani, usvaja se. 155 za, protiv, suzdržani, odbija se. 156 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti za, protiv, suzdržani. Provjerit ću. Provjeravamo amandman broj četiri. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman peti za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman šesti za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. 159. za, protiv, suzdržani. Nije jasan ishod. Provjerit ćemo 159. amandman. Zatvaram glasovanje. Jasno je da je usvojeno, ali nisam to prije primijetila. 160. za, protiv, suzdržani, Usvaja se amandman osmi za protiv suzdržani. Usvaja se 161 za protiv suzdržani. Usvaja se. Ovaj se ne razmatra, ovaj također. Dakle, idemo na 166. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 167. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 168 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani. Što misle o tome socijalisti i demokrati? Amandman broj 9. Dobro, usvaja se. 173. Tko je za, protiv? suzdržani, odbija se. 174 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 175 za, protiv, suzdržani, odbija se. 176 za, protiv, suzdržani, odbija se. 177 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Amandman 177. We close the vote. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 178. za protiv. Trebali smo izglasati amandman broj 11. Da. Oprostite, ipak ćemo izglasati broj 11 za, protiv, suzdržani usvaja se, a sada 178 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 180, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada idemo na amandman 197. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo. 197. amandman. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 201 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 202 za, protiv, suzdržani, odbija se. 203 za, protiv, suzdržani, odbija se. 207 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 207. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 208 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ovaj se ne razmatra. 212. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 213 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 214 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 215 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 216 za. Protiv suzdržani. Provjerit ćemo amandman broj 216. We close vote and it is rejected. Zatvaram glasovanje, odbija se. Amandman 220, koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 221, imamo usmeni amandman, koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 222 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 226 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 227 za, protiv, suzdržani, odbija se. 228 za, protiv, suzdržani, odbija se. 229 za, protiv, suzdržani, odbija se. 230 za, protiv, suzdržani, odbija se. 231 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 232 sa 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 200 Ovaj se ne razmatra. Sljedeći također što znači da idemo na amandman 240. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 241 za, protiv, suzdržani, odbija se. 242 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 243 se ne razmatra. 244. za, protiv, suzdržani, odbija se. 245. za, protiv, suzdržani. Provjerit ću. Provjerit ćemo 245. We close vote. Otvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na 25. 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 246. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 247. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 248. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na 249. Za. Protiv suzdržani odbija se. 250. Za. Protiv suzdržani odbija se. 251. Za. Protiv suzdržani odbija se. 252. se ne razmatra. 253. Za. Protiv suzdržani usvaja se. 254. za, protiv, suzdržani usvaja se. 255. za, izgleda da se 255. ne razmatra. 256. za, protiv, suzdržani odbija se, čini mi se. Provjerit ćemo. 256. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 257. za, protiv, suzdržani, odbija se. 258. za, protiv, suzdržani, mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje, odbija se. Prelazimo na završno glasovanje elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. sve se 28 glasova za, 5 protiv i 2 suzdržana. I čestitke izvjestiteljici. Izvolite. E, želim samo zahvaliti svim izvjestiteljima u Sijeni na vrlo dobroj suradnji. Hvala. Hvala. Denis de Jong također želi uzeti riječ. Hvala. Jučer sam e, to već spomenuo. Naime, uistinu cijenim rad izvjestiteljice u području zaštite potrošača. Međutim, e, u našem klubu imamo poteškoća sa glasovanjem ovoga izvješća. Vidjet ćemo što će se dogoditi u Ekonu i vidjet ćemo kako će se to uklopiti u prvi i drugi mirovinski stup. Zahvaljujem još jedan put izvjestiteljci, barem vezano uz ovaj dio koji je u nadležnosti odbora IMKO. Hvala. Sljedeće glasovanje. E, paket e, mjera za strategiju javne nabave. Carlos Coelho, izvjestitelj. Okay, eh, if um, we have the name of Mrs. Gospođa Valijan je na popisu za glasovanje. Ona je podnijela amandmane u ime odbora ENVI. Krećemo od prvog kompromisa. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 22. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 4. Kompromis četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis, ne, e, amandman 29. Imamo usmeni amandman. Evo, upravo sam to najavila. Izvolite. Hvala predsjedavajuća. Htio sam vrlo kratko predstaviti ovaj usmeni amandman. Ispričavam se izvjestitelju ostalima, ali mislim da je ovo jako važna tema. Tekst usmenog amandmana je ovo potiče na efikasno i harmonizirano provođenje direktive 2014. države članice, pa želi pojašnjenje o e, direktivi 2014 godine što se tiče javne nabave s posebnim osvetom na e, transport e, u zdravstvenom sektoru koji obuhvaća udruge, e, dobrotvorne udruge. Riječ je o novom amandmanu na stavak 2a. Tko je za? Protiv? suzdržani. Mislim da se odbija. Želite da provjerimo? U redu, provjerit ćemo ovaj usmeni amandman. Velik broj onih koji su stavili kartice nisu još glasovali. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Zatim prelazimo na amandman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 30. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 33. Za? 32. Ispričavam se. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 33. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. 41 za, protiv, suzdržani, mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 53. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55. za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 Amandman 79. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 80. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 81. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 12a za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 87. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 88. za, protiv, suzdržani, mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 89. za, protiv, suzdržani, odbija se. 90. za, protiv, suzdržani, odbija se. 91. za, protiv, suzdržani, odbija se. 92. za, protiv, suzdržani, odbija se. 93. za, protiv, suzdržani, odbija se. 94. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95. za, protiv, suzdržani, odbija se usvaja se, 96. za, protiv, suzdržani, usvaja se, 97. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Provjera za 97. amandman. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 98. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99. za, protiv, suzdržani, usvaja se. drugi za, protiv, suzdržani, odbija se. 103. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 105. za, protiv, suzdržani, odbija se. 107. za, protiv, suzdržani, odbija se. 108. za, protiv, suzdržani, usvase. se. 109. za, protiv, suzdržani, usvase. se. 110. za, protiv, suzdržani, odbija se. 111. za, protiv, suzdržani, usvase. se. 112. za, protiv, suzdržani, odbija se. 113. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 114. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 115. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117. za, protiv, suzdržani, odbija se. 116. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 118. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 119. za, protiv, suzdržani, usvaja 120. za, protiv, suzdržani, odbija se. 121. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 122. se ne razmatra. 123. za, protiv, suzdržani, usvaja Kompromis 14. za, protiv, suzdržani, usvaja 129. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 130. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 131. se ne razmatra. 133. za, protiv, suzdržani, odbija se. 134. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 135. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 136. za, protiv, suzdržani, odbija se. 137. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. inta 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 139. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3. Za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 Usvaja se. Amandman 16. za. Protiv. Ne vidim gotovo nikog. E, dakle, provjera za 16. amandman, molim vas. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19. za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo na prvi amandman za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Provjera za prvi amandman. Zatvaram glasovanje. Odbija se. i zatim završno glasovanje elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 28 glasova za i 2 protiv. Dakle, čestitke izvjestitelji. Izvolite, želite li uzeti riječ? Hvala, želim samo zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na izvrsnoj suradnji. E, bilo mi je vrlo zanimljivo surađivati sa svima njima. Zahvaljujem također i odboru INTA. E, oni su imali vrlo dobre amandmane, a što se tiče amandmana odbora za zaštitu okoliša, neki od njih su izlazili izvan, izišli izvan okvira ovoga izvješća, pa smo morali glasati protiv. Hvala. I sada krećemo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmjena mišljenja o produljenju prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije. Gospodin Selimović je naš izvjestitelj, pa ću na samom početku dati riječ gospođi Aigner koja je načelnica odjela e, glavne uprave e, za carinske uprave. Glavne uprave Taksud. Hvala vam lijepo. E, lijepi pozdrav svima i hvala vam što ste nam dali priliku da vam predstavimo ovaj tekst. Mi smo pripremili kratku prezentaciju da predstavimo prijedlog komisije za produljenje prijelazne uporabe sestava koje nisu tehnike elektroničke obrade podataka s obzirom da je riječ o tehničkom dosjeu. Mislili smo da je tako lakše, a u ostalom na taj način možete ponijeti sa sobom te materijale te ih kasnije proučiti ukoliko želite e, imati više informacija o pojedinačnim rokovima. Parlament i posebno ovaj odbor e, već raspravljaju e, o Carinskom zakoniku Unije. Znam da imate posla na tome. Kao što znate, Carinski zakonik Unije predviđa da e, se sve razmjene podataka moraju odvijati elektroničkim putem. Međutim, uvođenje 17 informatičkih sustava odjednom ne bi bilo moguće, tako da smo već u Carinskom zakoniku Unije predvidjeli mogućnost da se koriste i druga sredstva osim ovih sustava za razmjenu podataka. I to do 2020. godine. Ono što moramo uzeti u razmatranje je i činjenica da ćemo tek moći početi raditi na informatičkih sustavima e, kada, odnosno tek se moglo početi raditi na tome nakon što smo dobili e, provedbene i delegirane akte, dakle 2015. i 2016. godine. E, samo da vam dam nekoliko primjera primjene Carinskog zakonika Unije. E, primjerice imamo dokaz statusa Unije, e, što znači da treba dokazati da je roba u Europskoj uniji iz Europske unije. E, za sada se to može koristiti u papirnatom formatu, to već postoji neko vrijeme, također se mogu koristiti i stari informatički sustavi, tako da se primjenjuje Carinski zakonik Unije premda još uvijek e, nisu zaživjeli informatički sustavi. U raspravi s državama članicama i trgovinskom zajednicom vidjeli smo da je taj vremenski rok od 2020. godine koji je propisan člankom 178. Carinskim zakonikom Unijem e, može biti ispunjen samo za neke informatičke sustave. Ovdje možete vidjeti status quo prema radnom programu Carinskog zakonika Unije, kako sada stoji, u e, jednom drugom članku e, Carinskog zakonika Unije dogovoreno je da će države članice u radnom programu za Carinski zakonik Unije koji donosi komisija definirati različite vremonske rokove za razvoj pojedinih informatičkih sustava. Ukupno ih ima 17 neki su označeni sivom bojom. To su oni koje trebaju provesti države članice, dakle to su nacionalni sustavi. Oni koji su označeni zelenom i crvenom bojom su transeuropski sustavi koji se primjenjuju na sve države članice Europske unije i koji se razvijaju na, rekla bih, korporativnoj razini. Zelenom bojom su označeni oni kod kojih nema poteškoća, a crvenom oni koji se neće svi moći provesti do kraja 2020. godine. Ne bih rekla da su odgođeni, radi se samo o sekvenciranju. U nekim slučajevima, primjerice kada je riječ o središnjem carinskom sustavu za uvoz, e, počet će se koristiti od ožujka 2021. E, tako da se ne predviđa velika odgoda. Imamo četiri glavna razloga iz kojih predlažemo ovu odgodu. Kao prvo, 2020. godina je od početka bio ambiciozan vremenski rok, dakle prilikom donošenja e, zakonodavstva o Carinskom zakoniku Unije 2013. godine već je bilo nekih dvojbi, no da kako uvijek, uvijek treba početi od prvog koraka i nitko nije znao kako će se stvari razvijati. Tako da još uvijek imamo taj važeći vremenski rok, a pravni propisi iz delegiranih i provedbenih akata razrađeni su između 2014. i 2015. godine, tako da je e, nismo mogli započeti rad na e, izradi tih e, sustava prije 2015. i 2016. godine. Još jedna poteškoća koju smo spoznali tek kasnije odnosi se na usklađivanje podataka. Vjerojatno već znate da smo zajedno sa državama članicama i trgovinskom zajednicom koja je to podržala odlučili da ćemo se uskladiti sa podatkovnim modelom carinske organizacije, međunarodne carinske organizacije, ali to podrazumijeva da svaki podatkovni element i svaka poruka mora biti remodelirana, što znači da je to mnogo više posla nego što smo u početku mislili. Zatim, što se tiče sekvenciranja, to je također jedna važna stavka. Naime, svih 17 sustava razvija se prema definiranom planu. Bez jednog sustava ne mogu se razviti niti ostali sustavi. To je sastavni dio tih sustava e, kao informatički sustav za carinski zakonik Unije. To su sustavi koji međusobno komuniciraju i koriste se podacima iz jednog sustava za ostale sustave to će da kako omogućiti lakše baratanje podacima, ali iz tog razloga je sekvenciranje iznimno važno i mora se poštivati, a za to je potrebno vrijeme, tako da se stvari moraju odrađivati korak po korak. Imamo šest sustava, kao što sam rekla, e, za koje ćemo, na koje ćemo morati primijeniti odgodu. To su sustavi koje smo zajedno sa državama članicama i trgovinskom zajednicom definirali kao one koji se neće moći e, razviti 2020. godine. Naš e, prijedlog se temeli na e, višegodišnjem strateškom planu za 2017. godinu. To je plan koji se donosi svake godine i koji odobravaju države članice na temelju odluke e-carine. Tako da budemo sigurni da svi podržavaju taj prijedlog za razvijanje informatičkih sustava. E, također smo o tom razgovarali i sa e, kontaktnom skupinom za trgovinu i sa e, kolegama na razini sastanaka s državama članicama i predstavnicima trgovine, trgovaca a cilj je da se sve razvija prema utvrđenom planu. Tamo razgovaramo i o tehničkim specifikacijama kako bismo bili sigurni da imamo potporu sviju. Ranije sam već spomenula šest sustava. Jedan se odnosi na ulazne deklaracije, zatim e, provoz i izvoz. Imamo isto tako i sustave za automatizirano praćenje jamstava, e, dokaz statusa Unije i e, carinska prijava za uvoz. E, sustav centraliziranog carinjenja je pos od posebno velikog značaja. Rekla bih da je to kao što već stoji u Carinskom zakoniku Unije, Dakle, imamo e, i dalje se primjenjuju dozvole za posebne postupke, što je regulirano korištenjem nacionalnih informatičkih sustava u papirnatom formatu. Međutim, uvodi se simplifikacija i nakon što se uspostave ti informatički sustavi, moći ćemo imati pune pogodnosti tog sustava, a predviđeno je da se s time krene početkom 2021. godine. Kalendar iz 2017. koji sam spomenula e, na temelju višegodišnjeg strateškog plana je sljedeći. Dakle, neki sustavi su označeni zelenom bojom. To su oni koji će biti na raspolaganju i e, koji će se do kraja 2020. u potpunosti primjenjivati. Neki od njih se već koriste. Žutom bojom su označeni sustavi koje ćemo razviti između 2021. E, i 2023. godine 2021. će se u većoj mjeri početi koristiti, a imate i dva sustava označena crvenom bojom. E, oni su predviđeni za kraj razdoblja, ali smo, da budemo sigurni, e, predvidjeli e, njihovo njihovu primjenu 2023. 2024. godine, a ne 2025. Htjeli smo biti sigurni da ćemo moći ispuniti te vremenske rokove. E, dakle, smatrali smo da je dobro da to odradimo na ovaj način, dakle, uzimajući u obzir specifične korake i sekvenciranje. Dakle, važno nam je da se poštuju te sekvence, taj redoslijed. E, što se tiče ovog amandmana na članak 278. nakon što to su zakonodavci usvoje, i nakon što se uskladi radni program e, Carinskog zakonika Unije, koji će se moći uskladiti tek nakon izmjena ovoga članka, e, što će omogućiti da imamo da oba e, akta budu pravno usklađena. Mi smatramo da je također važno da definiramo koje će prema kojim odredbama će se moći nastaviti koristiti dokumenti u papirnatom formatu. Dakle, važno je da imamo predvidive uvjete za trgovce. Tako da trgovci mogu konsultirati samo jedan pravni akt što će im omogućiti da vide, primjerice za ove odredbe, još uvijek možemo koristiti dokumente u papirnatom formatu, a za ostale je potrebno koristiti e, informatički sustav. Dakle, svrha je da imamo pravnu sigurnost i odgovarajući će sekvenciranje. E, mislim da je to također dobro da možemo pokazati da smo već odradili dobar dio posla i da sve teče prema rasporedu. Što se tiče e, odgoda, one su uglavnom manje E, važne, osim činjenice što ćemo dati vrijeme državama članicama, trgovcima da razviju sustav. E, dakle, bez obzira na to, mi ćemo već imati neke pogodnosti od korištenja sustava, da kako lakše ako već imamo informatičke sustave, međutim od svibnja 2016. godine e, smo radili ovako, tako da možemo tako nastaviti još nekoliko godina a i nemamo izbora budući da nismo još spremni. Kada kažem mi, mislim na komisiju države članice i trgovinsku zajednicu, tako da ova odgoda u nekoliko faza jest e, važna. Neke od tih odgoda e, se događaju zbog usklađivanja sa određenim zahtjevima, tako da ćemo dodatno uskladiti određene podatkovne elemente. Automatizirano praćenje korištenja sveobuhvatnih jamstava bit će moguće tek kasnije, ali smo razgovarali s državama članicama i vidimo da oni e, vrlo pažljivo prate e, te, ta jamstva, a kao i trgovci koji su dobili e, odobrenje za sveobuhvatna jamstva. Dakle, oni e, već rade taj dio posla. A kao što sam rekla, od 2021. godine moći ćemo koristiti sustav centraliziranog carinjenja. Zatim, nešto što će vama također biti važno su implikacije na proračun što se tiče proračuna za one sustave koji će se uspostaviti do kraja 2020. godine, već su alocirana proračunska sredstva i to temeljem e, našeg plana. Zatim imamo, e, prošle godine smo s glavne uprave za proračun dobili dodatna sredstva za razvoj tehničkih specifikacija za dva sustava koje ćemo uspostaviti tek kasnije, automatizirani sustav za izvoz i novi kompjuterizirani sustav. I za to smo dobili dodatnih 7 milijuna eura. Što se tiče preostalih sustava na koje se također primjenjuje odgoda, dakle za njihov razvoj imamo e, predviđena proračunska sredstva u prijedlogu za višegodišnji e, financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Tu su dakle predviđena sredstva za te sustave. Prijedlog ste već e, dobili. Trebali bismo Trebali bismo moći e, sve to razviti, premda je bilo nešto manje sredstava tako da ne mislite da vam iznosimo dva prijedloga istovremeno. Oni su da kako povezani. E, program e, za razdoblje nakon 2020. godine je tjesno povezan s ovim i dobar dio e, sredstava za, iz tog programa smo koristili za razvoj informatičkih sustava. To smo već ranije radili u prethodnom razdoblju. To nam se čini ključnim za olakšavanje trgovine te za dobro upravljanje rizičnim situacijama. E, sada vam e, želim zahvaliti na, pozornici, e, na pozornosti i molim vas slobodno mi možete postaviti pitanja kasnije. Hvala lijepa. I dala bih riječ gospodinu Selimoću, našem izvjestitelju. Hvala kolege, idemo reći vrlo jasno da se ovdje radi o zakonodavstvu e, Je nitko od nas nije htio da to završi u ovoj situaciji. Mi to moramo usvojiti. Dakle, do ovog novog elektronskog sustava postojeći sustav može se i dalje koristiti za carinske postupke. Ovaj članak e, dakle spominje 2020. E, kao zadnje razoblje kada trebamo prestati sa ovim prijelaznim načinom rada i da se kasnije to treba koristiti samo za razmjenu informacija. To će biti vrlo važno kako bi se značajno smanjilo dakle, i razna birokracija i administrativno opterećenje. Međutim, kao što smo čuli, većina sustava će funkcionirati do 2020. Dio će međutim biti samo dovršen djelomično, stoga moramo proširiti ovaj rok e, kako bi države članice i mogle još uvijek koristiti e, papirnate dokumente tamo gdje ove elektronske ne funkcionira, dakle pravna sigurnost e, mora moći funkcionirati. Svi bi imali ozbiljni problema ako do 2020. elektronski sustav ne bi funkcioniralo, istovremeno bi zakor zabranio dakle, korištenje postojećih aranžmana. Dakle, ja prepuštam komisiji da objasni ove tehničke aspekte i zašto se nije mogao e, ispuniti ovaj rok. Po mom mišljenju, nakon određenog razmatranja sam odlučio podržati komisiju, podržati e, njihov prijedlog da se to produži na pet godina, dakle do 2025. i čisto kratko objašnjenje zašto. Ja čvrsto vjerujem da bi naši prioriteti trebali biti ti da osiguramo da ovaj prijelaz na elektronski sustav se postigne što je to brže moguće, ali isto tako da to bude učinkovito sa širokom primjenom. E, ako bi imali samo tri godine produženja, svi bi radili pod pritiskom i to bi moglo dovesti do toga da dođe do određenih e, problema. Evo, to je posljednje što bih ja istinu htio. Međutim, E, možemo se naći u situaciji gdje smo i sada kao parlament morat ćemo usvojiti još e, jedan zakonodavni dokument i opet ćemo produžiti e, rok. I ja to uistinu neću učiniti. Dakle, ovih pet godina ostaje netaknuto u mom izvješću, ali isto tako bih želio osigurati da komisija redovito obavještava Europski parlament u pogledu napretka Mm, i mislim da mi kao parlament imamo i pravo i dužnost da budemo svake godine informirani i ja ću u tom smislu iznijeti amandmane i veselim se isto tako doprinosima kolega. Hvala vam lijepa. Hvala. Andreja Švap je izvjestitelj Sjeni u ime Pučena, ali zamijenit će ga kolegica. Hvala lijepa, on nije mogao danas biti ovdje s nama, ali evo poslao mi je par ideja kao prvo što se tiče ovog e, roka za ovaj sustav i nacionalni sustava uvoza i izvoza, Andreas kaže da komisija e, odgađa istovremeno ovaj transeuropski sustav dok istovremeno je zadržan ovaj rok za 2020. kada govorimo o ažuriranju nacionalnih sustava. To znači da više struka ažuriranja nacionalnih sustava će dovesti do dodatnih troškova i za nacionalne carine i za e, trgovce. Dakle, kako Europska komisija namjerava izmjeći tu nužnost višestrukih e, ažuriranja? Da li ovo odgađanje transeuropskog sustava ne zahtjeva isto tako odgađanje kada govorimo o nacionalnoj razini. Pogotovo kada povoze, postoje određene poveznice između toga. A drugo pitanje je pitanje koherentnosti carinskih pravila gdje Andreas govori da u bavljenju različitim izazovima u pogledu e, provedbe Parlament je tražio i od parlamenta i od država članica citat da iznađu jednu jasnu, ambicioznu strategiju i vremenske rokove kako bi osigurali da bilo koje elementi koji su bitni za provedbu carinskog sustava Evropske unije su pokriveni s odgovarajućim prijedlozima koji su opet koji su usklađeni, koji odgovaraju postojećoj evoluciji globalne trgovine i trgovinske politike Europske unije. Kraj citata. Mi bismo trebali dalje raditi na tome da stvorimo jedan koherentan carinski instrument, jedan dodatno prijelazno razdoblje koje je predviđeno još od 2013 kad je usvojen carinski zakonik neće dovesti do jedne jasne, koherentne, ambiciozne strategije. Stoga je uistinu nužno da barem ta odgoda bude koherentna u tom smislu da se treba uzeti u obzir povezano sa ostalim sustavima. Hvala vam lijepa. Hvala za socijaldemokrate će opet kolega e, predstavljati. Hvala, hvala predsjednice da uistinu ovo je možda trenutak slave za one koji žele iskazati rezervu. Ja mijenjam ovdje Virginie Rozier koja bi htjela prije svega zahvaliti izvjestitelju i ispričava se što nije mogla doći, ali je nažalost na sastanku koordinatora odbora za predstavke. Ona e, ističe važnost dobrog funkcioniranja naše carinske unije koja predstavlja stup unutarnjeg tržišta. Informatički sustavi koji podržavaju uistinu su tu od ključne važnosti. Podsjećamo da je Carinski zakonik Unije i njegova primjena nešto što treba doprinijeti tome da naša Carinska unija bude prilagođena izazovima 21. stoljeća kao što je porast trgovine e, online. U tom kontekstu gospođa Rozijer izražava žaljenje što komisija mora e, podnijeti ove izmjene kodeksa kako bi odgodila e, e, stupanje na snagu ovih 17 informatičkih sustava. Ona smatra da je to uistinu neuspjeh u provedbi ove važne politike. Gospođa Rozijer također smatra da će od sada prioritet biti da se brzo usvoje te izmjene kako bi se zamčalo da ta odgoda bude jedina takva pojava i važno je da komisija budno prati daljnji razvoj aktivnosti te da parlament bude uključen u čitav proces i dobro informiran da bi mogao vršiti nadzor nad aktivnostima komisije. Parlament isto tako mora biti informiran o funkcioniranju prijelaznih mjera koje ćemo morati donijeti ili zadržati da bi se zajamčilo dobro funkcioniranje carinske unije dok ne stupe na snagu novi informatički sustavi. Gospođa Rozier, osim izvjestitelju gospodinu Selimoviću, zahvaljuje i ostalim izvjestiteljima u sjeni i nestrpljiva je da nastavi suradnju s njima. Da, zaboravio sam reći da sam završio. Hvala, Mark. Ne vidim druge izvjestitelje u sjeni. Pa bih sada opet dala riječ našem izvjestitelju gospodinu Selimoviću. Hvala lijepa, primio sam na znanje sve što je rečeno i bit će mi zadovoljstvo surađivati s kolegama. Hvala lijepa. Vidim da ćemo tu razmatrati nacrt izvješća 12.7. pa se onda opet vidimo vezano uz ovu temu. Hvala vam lijepa. A sada sljedeća točka dnevnog reda, to je javno saslušanje koje imamo o horizontalnom regulatornom okviru Evropske unije za ne, uklanjanje nezakonitih sadržaja sa jedinstvenog digitalnog tržišta, kako ostvariti jedan uravnotežen i predvidiv režim za odgovornost u pogledu internetskih platformi i Idemo odmah na ovu temu. So, uh, this hearing uh, has been requested uh, by... Dakle, ovo saslušanje je zatražio naš odbor i uh, dobro e, predsjedništvo, konferencija predsjednika organizirano je u kontekstu komunikacije pogledu bavljenja nezakonitim sadržajem na internetu i dakle povećane odgovornosti internetskih platformi i preporuka komisije u pogledu bavljenja nezakonitim internetskim sadržajem. Pozdravila bih e, sada naše paneliste koji su danas s nama. Isto tako pozdravljam sve one koji nas upravo internetom prate. To je vrlo važna tema za naš e, odbor i započeli bi time što ćemo predstaviti naš prvi panel imamo gospođu Kristinu Angelopoulos e, i sa sveučilišta u Cambridgeu. Isto tako imamo gospodina Joe McNamia, iz Atria, gospođa Daphne Keller sa e, Stanforda i Richard Allen koji je pod predsjednik e, Policy Solutions Facebook. Evo svakome dajem određeno razdoblje za izjave i gospođa će Dobro jutro, uistinu mi je zadovoljstvo biti danas ovdje s vama i zahvaljujem organizatorima na pozivu. Kao što je spomenuto, moje ime je Kristina Angelopoulos, ja predajem o intelektualnom vlasništvu na Cambridgeu i prije svega sam se specijalizirala za odgovornost medija. Dakle, ja sam zamoljena da dam jedan kratki pregled kada govorimo o postojećim europskim pravilima u pogledu bavljenja sadržajem na internetu, dakle kako se tu može dalje postupati imajući na umu isto tako komunikaciju e, i uredbu koju je e, komisija upravo u tu smrhu, svrhu objavila. Kako se bavite za sadržajem na internetu? Uz sve političke rasprave ste vi vjerojatno svjesni svih e, pravila, pa ja neću ih sada ovdje navoditi. Možda neki od vas već znaju E, imamo takozvanu e-commerce direktivu koja je tu e, vrlo bitna i koja sadrži osnovna pravila. U svrhu današnje rasprave ono što je najvažnije je takozvani hosting safe harbor e, gdje se dakle spriječava da određene informacije budu na e, platformi i da e, se onda od trećih strana koriste te informacije. E, dakle, takve sigurne luke je nešto što mi možemo pisati i povezati sa jednim režimom u pogledu skidanja s interneta uz e, te sigurne luke članak 15 i e, e commerce direktive ima i zabranu u pogledu obveza u pogledu e, obveznog praćenja. Nažalost, ta direktiva nam ne daje vrlo jasnu definiciju toga što je tu u stvari ta opća obveza e, praćenja. Imamo određenu uvodnu izjavu koja se bavi time e, u pogledu određenih posebnih slučajeva. Dakle, daljne informacije u pogledu toga e, što je takva obveza je nešto gdje se mi moramo pozabaviti sudskom praksom. I tu imamo slučajeve vezano uz autorska prava. Dakle, trebamo zahtijevati od određenih e, prajdeva, e, provajdera e, uvođenje filtera, međutim to ne bi bilo u skladu sa zakonom, jer sve informacije treba se spriječiti bilo kakva zabrana i kršenje autorskih prava. Dodatno uz članak 15 e, sud je nadalje tumačio e, odgovornost posrednika e, kao pitanje temeljnih prava Dakle, u stvari su se tu koristila osnovna načela e, kao što su i navedena u povelju o temeljnim pravima Europske unije. I ta prava su identificirana od strane e, suda, s jedne strane u pogledu autorskih e, prava i tu je vrlo bitan članak 17 same povelje Nadalje, dakle, članak 16 povelje isto tako bitan kada govorimo o zaštiti osobnih e, podataka i e, slobode izražavanja. U tom smislu su bitni članci 8 i 11. Temeljem tih analiza je sud odlučio da ono što je bitno kada govorimo o takvom sukobu između temeljnih prava, da je uspostavimo jednu dobru ravnotežu kako e, zaštita jednog prava ne bi ugrožavala druga prava. I tu nam sud e, točno e, nije točno objasnio kako spostaviti takvu ravnotežu, međutim u ova dva predmeta koje smo imali daje određene primjere, pogotovo u pogledu e, filtriranja. I upravo vezano uz e, informacije i autorska prava. Isto tako je predloženo da monitoring, odnosno praćenje koje treba spriječiti bilo kakve nezakonite radnje u abstraktnom smislu može biti dijelom tog e, općeg e, pravenja, praćenja, pogotovo ako je došlo do prethodnog e, obavještavanja. I to je rezultirano u takozvanom notice of stay down – koja je postala novom strategijom da se spriječi stavljanje nezakonitih sadržaja na internet. Međutim, tu opet nemamo ovu logiku jedne fer ravnoteže koji je sud e, zatražio. Imamo predmet e, McFadden gdje je sud pojasnio da ti filteri koji zahtijevaju praćenje svih informacija koje provider prenosi će se moći kvalificirati kao opće praćenje To nas dovodi do komunikacije e, komisije, dakle, odnos o suzbiranju nezakonnog sadržaja na internetu. Po mom mišljenju tu je obavljen dobar posao kada govorimo o e, toj komunikaciji. Neću sada govoriti o dobrim i lošim stranama e, dokumenata, međutim iznijeću određena zapažanja. S jedne strane, tu imamo detalje u pogledu toga kako bi trebao funkcionirati taj proces e, obavještavanja i e, uklanjanja s interneta, što je uistinu e, dobro i ohrabrujuće vidjeti da komisija ide prema jednom vertikalnom pristupu. Dakle, i komunikacija i preporuka priznaju različite vrste sadržaja i da onda trebamo na drugačiji način ih e, pravno tretirati. Istovremeno e, to uklanjanje tog sadržaja bez obzira na svoju narav e, će se odvijati na jedan sličan način. Isto tako je nužno upozoriti na određene aspekte. Jedan problem sa preporukama i komunikacijom komisije je da se oni fokusiraju na proaktivne obveze dakle vezano uz ove e, filtere za moguće ponovno ostavljanje na e, internet. Kao što sam prethodno rekla, kada e, namećemo takvu obvezu E, to bi dovelo do ozbiljnih problema vezano uz e, članak 15 i e commerce direktive i povelje o temeljnim pravima. I naravno da jesu oba dokumenta vrlo oprezna u korištenju samog izriđaja. Dakle, navodi se da se ohrabruje korištenje takve tehnologije budućnosti i da bi e, provajderi trebali učiniti sve što mogu. A što se tiče ovih pravnih problema koji se odnose na na e, nametanje takve obveze, dakle da se e, primjene proaktivne mjere, po mom mišljenju tu se mora jako biti oprezan. Ovo su razmatranja koje bi trebalo uzeti u obzir. Ono što je tu bitno je da bi e, fokus ne bi trebao biti toliko na proaktivnoj obvezi ići sad dalje od ove odredbe na koje se odnose takozvane e, sigurne luke bi predstavljalo veliki korak e, napred. Dakle, trenutno imamo usklađena e, pravila gdje se ne može biti odgovoran za sadržaj, manje toga imamo kada bi trebali biti odgovorni i dakle trebate imati na umu pri tome i sve moje prethodne komentare i nadam se da će vam ovaj uvod biti od koriste. Ako imate bilo kojih pitanja, stojim vam na raspolaganju. Hvala lijepa. Hvala. Hvala na ovom objašnjenju. I sada prelazimo na sljedećeg govornika. To je gospodin McNamee iz udruge EDRI. Hvala. Hvala predsjedateljice. Zahvaljujem na pozivu. Pripremili smo zajedničku izjavu sa Europskom udrugom za borbu protiv rasizma i sadržaja online. E, pripremili smo i možete materijal dobiti na izlazu. Posljednjih 20 godina se bavim ovom temom i u tih 20 godina nikad nisam vidio pokušaj da se e, proanalizira režim ovaj režim osim e, razdoblja 2012. 2014. kad smo imali konzultacije sa komisijom. Rezultati su ignorirani, odbačeni i nisu korišteni za trenutne inicijative. Također nisam nikad vidio pokušaj da se procijeni pojedinačni mehanizam e, dobrovoljne suradnje. E, naravno da nismo dobro pisali domaću zadaću, nismo ovaj problem riješili holistički želim govoriti o tri stvari. Uloga internetskih tvrtki u našem internetskom društvu, borba protiv nelegalnog sadržaja, uloga javnih vlasti u borbi protiv nezakonitog sadržaja i e, istraživanje i stvaranje, otvaranje novog puta za e, rješavanje ovog problema nelegalnog sadržaja. Što se tiče uloge internetskih kompanije Manfred Weber predsjednik Pučana rekao je nedavno da je Facebook eh, imao već previše moći u svojim rukama. To sam citirao. To je istina i da ne govorimo o Google. Također je istina da nemamo zaštitne mjere za politički konotiran eh, sadržaj. E, također imamo eh, LGBTI sadržaj koji se miče sa interneta i razne skupine koje se bave ženskim pravima e, također su ignorirane i neki video o kontroli izvoza u Europskom parlamentu su također maknuti sa YouTube-a ja, internetske kompanije bi trebale nešto više učiniti kako bi micale sadržaj. Više političkog pritiska i više politička, političkog pritiska javnosti. Ali nemamo mehanizma da bismo ih natjerali da čine manje, da, da budu uravnoteženi ili da ne izbrišu sadržaj ili da budu transparentniji. U komunikaciji i preporuci komisije se govori samo općenito. Komisija se nade da će privatne tvrtke pronaći nekakav interes u stvaranju ravnoteže i u mehanizmu pritužbe i žalbe. Ali uvodna izjava 13. preporuke e, kaže da također postoji pravo na ugovor, tako da tvrtke također imaju pravo nametnuti neke restrikcije ako pravni okvir ih navodi na to. Kao rezultat moramo dva put razmisliti ili čak tri put e, prije nego što tvrtke zamolimo da svi priznaju da imaju previše moći i kako bi one preuzele još više moći i utjecale na našu demokraciju. Imamo previše tvrtki koje nisu ni Google ni Facebook e, i reguliranje interneta kao da se sastoji samo od Google i e, ostalih dalo bi nam previše konotiran sustav ali moramo se boriti protiv ilegalnog e, zakona i to moramo učiniti u e, sveobuhvatnom sustavu koji će obuhvaćati dobro organizirani okvir. E, provajderi su gotovo po definiciji površni i sve što tražimo od internetskih kompanija mora biti vezano uz zločine eh, za kaznena djela protiv najugroženije skupine. Jer inače ćemo doći do nekažnjivosti, inače ćemo se boriti protiv posljedica neuzroka. Što se tiče javnih vlasti, vaši kolege u ovom odboru, gospođa Koraca Bild, eh, su odradili odličan posao kao izvjestitelji za rezoluciju Europskog parlamenta o provedbi eh, direktive koja je usvojena u prosincu prošle godine velikom činom glasova. I ova rezolucija parlamenta stvarno nešto što treba pročitati kako bismo shvatili koja je razina um, ponašanja komisije koja je indiferentna prema tome. U rezoluciji parlamenta piše da e, provedbeno izvješće nije uključivao za statistike o web stranicama koje su imale sadržaj zloporabe seksualnog iskorištavanja djece. I nisu imali statistike o učestalosti e, od koliko su izvješća praćena sa strane policije i e, načelo trajnog uklanjanja bilo uključeno u e, ISTG i Ovdje se mi je govorilo o e, internetskim tvrtkama i koliko su one bile uključene u proces e, organa za provedbu zakona. Provedbeno izvješće, čemu ono služi ako su sve te informacije bile odsutne? Uredba Europola daje Europolu zadaću da se odnosi na, e, djeluje po sadržaju u slučaju nelegalnog sadržaja. Što se tiče ovog e, sadržaja, sa perspektive temeljnih prava, to je protiv 53. članka e, povelje. Komisija je odgovorila na, odgovor, na pitanja parlamenta i rekla je da ne zna koliko često izvješća o nelegalnom sadržaju se onda istražuju. Privjerio sam s Europolom i mogu vam reći da nemamo zaštitne mjere kako bismo osigurali da se dokazi ne brišu od strane provajdera kao rezultat upućivanja od Europola. Kao što sad stvari stoje, Europol šalje obavijest koja je vezana uz teška kaznena djela provajderu, bez ikakvih uputa o zadržavanju pridruženih podataka. Komisija je nije bila u stanju odgovoriti na pitanje o tome ili upućivanje Europola nešto što predstavlja saznanje na temelju direktive o e-trgovini. Možete se pitati je li ti to ozbiljan pristup kaznenim dijelima i to je opravdano pitanje. Kako ćemo poboljšati naš pristup? Mm, pisali smo povjerenici Gabrieli, pitali smo više e, prava u tom pogledu. Pozvali smo je da to strukturira na u tri skupine pitanja Prvo treba shvatiti što e, komisija želi postići člankom 52. povelje i što on znači u stvarnom svijetu kad e, se sudjeluje u e, dobrovoljnim ili obaveznim mjerama. Kao drugo, moramo imati istragu o utjecaju na javne politike za mjere koje su poduzete. Treće, trebamo analizirati naše iskustvo u 20 godina dobrovoljnih mjera i što je funkcioniralo, što nije funkcioniralo. Moramo razviti pristup temeljnim pravima za, e, i to kroz proces revizije kad stvari pođu po zlu. E, kad se unose e, mjere koje su dobrovoljne, one se zaboravljaju. Nemamo procesa revizije, nemamo mehanizme prikupljanja dokaza sve se temelji na podacima koje se tražu, a preporuka je da se što prije izbrišu. Ne govori se o utjecaju niti o protumjerama koje nameću e, kriminalici zbog njihove brzine. E, to nije prikladan pristup. Potencijalni budući e, pristup treba se temeljiti na greškama iz prošlosti. Moramo postići ravnotežu u pravima. E, komunikacija i preporuka komisija ne temelje se na dokazima, a trenutne mjere trebaju se procijeniti, moraju biti dugotrajne i efikasne, proporcionalne. Moramo učiniti korak natrag i izgraditi ovu politiku kako treba. Hvala. Hvala. Sada idemo na sljedećeg govornika, to je gospođa Keller iz sveučilišta u Stanfordu. Hvala. Ja imam nekoliko slajdova koje ću vam pokazati uskoro. Hvala, hvala prijateljice, hvala organizatorima koji su me pozvali na ovaj događaj. Radila sam na online eh, nelegalnom sadržaju u godinama a vrlo drugo u sklopu sustava Google trajnog uklanjanja i e, sada radim na sveučilištu u Stanfordu. Naslov e, ove sesije je e, fokusiran na horizontalnu dimenziju i to je dobar izbor zato što odgovornost posrednika je ključna i vezano je uz dobre zakone e, trebamo se koncentrirati na procese, kao što je Kristina rekla. Pitanje je kakvo znanje je povezano s odgovornošću. E, Kristina je rekla da ponekad vertikalni pristup ima različite obveze, na primjer za neku vrstu sadržaja. Na primjer, u slučaju seksualnog iskorištavanja djece i materijala vezanim uz to, u tom slučaju imamo odredbe u većini pravnih sustava. Odgovornost posrednika ima tri cilja za politike i kao što smo rekli imamo tendenciju da se koncentriramo samo na prvi cilj. Prvi cilj je da ilegalni sadržaj se makne sa mreže. To je važno. Drugi cilj je da se, e, da se zakonit sadržaj zaštiti. A treće je vezano uz tehničke inovacije i rast. Neću se koncentrirati na ovo posljede, nego na ravnoteži između prvog i drugog cilja i e, kako e, može doći do toga da se ne zaštite ovi ciljevi, onda korisnici interneta nisu zaštićeni i onda može doći do sukoba sa poveljom Europske unije i konvencijom o temeljnim pravima. E, smanjenje ilegalnog sadržaja online je nešto o čemu ste čuli već mnogo puta e, zato što postoji interes to da e, mediji imaju važnu ulogu u ovom procesu i neke njihove obveze treba se uključiti u platforme. Efikasnost i tehnološka sredstva su ovdje ključne riječi, treba ih uključiti. Govorit ću o zaštiti legalnog sadržaja online. E, loše e, dizajnirana e, odgovornost posrednika može dovesti do govora mržnje, to je dokazano. Imam i blog u Stanfordu koje se bavi tim pitanjem. Znamo da se ovi problemi pojavljuju zbog ljudske pogreške, o ovom se govori u većini studija i također znamo da postoje problemi koji su vezani uz filtriranje. Dvije studije sam ovdje navela, ali postoji nedostatak informacija o ovoj temi i kolega je govorio, govorit će o tome trebamo uzeti u obzir e, obavezne filtere e, i moramo imati bolje znanstvene dokaze o tome. Posljedice prekomjernog uklanjanja su nešto o čemu se govori e, kao pravo na informaciju, ali to je također formalistički problem površnosti Veliki dio našeg života odvija se online sada, a i dječji život se također odvija online. A poremećaj internetskih e, e, računa je nešto s čime se trebamo pozabaviti, a komercijalne aktivnosti, poslovne aktivnosti se odvijaju online. E, također tvrtke se međusobno lažno optužuju i e, njihova online prisutnost se time ugrožava. I također postoji video sa afričko-američkom ženom koja je na Facebooku blokirana zato što je navodno e, uploadala materijal, e, strašni materijal. Facebook ju je blokirao račun optužena je, ali e, nije se više mogla logirati bilo gdje drugdje zato što je e, koristila jednu lozinku za logiranje na druge društvene medije. E, također postoji utjecaj na privatnost, na osobnu komunikaciju u obliku direktnih poruka, SMS-ova, poruka koje bismo rekli prijateljima privatno, ali sada one idu kroz platforme. E, postoji velika zabrinutost o kojoj se ne govori dovoljno, nije istražena dovoljno. Način na koji se stalno e, praćenje u platforma se e, pretvara u nešto što bi za države bilo zabranjeno. Postaje praćenje građana Govorila sam e, o nekim e, primjerima o uklanjanju materijala sa platforma za koje se smatra da je terorističke prirode. Platforme imaju e, zakonske poticaje da uklanjaju nezakonit sadržaj i također drugi sadržaj, okolni sadržaj koji bi također mogu biti nelegalna. U slučaju sumnje na terorizam marža pogreške bi se mogla pojaviti kod ljudi koji govore arapski, osobe koje govore o imigracijskim politikama ili o intervenciji SAD-a u Iraku. Postoji jasan obrazac osoba koje će biti ciljevi ovakvog praćenja. E, također ima utjecaj na pravdu, a sirijski arhiv, to je pokušaj e, dokumentiranja ratnih zločina u Siriji su doživjeli to da su im i micani sa YouTube-a zato što ih je sustav krivo shvatio kao sadržaj koji su aplodali teroristi i to je bila prepreka u procesu dobivanja pravde i za e, aktiviste za ljudska prava i to je bilo također problem za tužiteljstvo u procesima. Također postoje zabrinutosti vezano sigurnost e, u traženju od platformi da uklanjaju taj materijal, a to dolazi od želje da se zaštiti sigurnost i izbjegne nasilje. Ali dokazi pokazuju da bi se zbog toga mogli podrivati neki, neka nastojanja. Govorit ću kratko o ovom specifičnom alatu prijedloga komisije. Filtri su vrlo e, jak e, alat koji imamo, ali trebamo također obaviti daljnja javna istraživanja ljudi trebaju uvijek kontrolirati rezultate filtra, filtri mogu činiti pogreške, ali trenutno postoje već neke pogreške u 15 godina e, dokaza o skidanju materijala sa interneta. Imamo sve više dokaza o tome e, da e, ljudi mogu također biti pristrani u provjeravanju rezultata uklanjanje pogrešaka je vrlo važno i vrlo je važno imati proceduralnu zaštitu ljudi koji se bave time kako bi oni mogli zaštititi svoja prava. Ali i podaci koje imamo pokazuju da se taj instrument premalo koristi i također se neće biti to korektivna mjera za neke vide koji su vezani, na primjer, uz e, snimanje u e, zonama gdje se odvijaju sukobi. Transparentnost za, širu javnost je nešto što može imati važan utjecaj na način na koji zakon može podržati ovo pitanje. Na primjer, pristup akademika i civilnog društva e, javnom javnoj bazi podataka koji su uploadali teroristi. Najbolji pristup komisije ovom pitanju je da se sve uravnoteži i mislili su da će platforme to riješiti same, ali pitanje je koliko je kompleksan ovaj sustav. Vjerojatno nemamo idealno rješenje, a idealno rješenje trebamo skrojiti po mjeri sve će ovisiti i odlukama koje će donijeti ovo tijelo. Hvala vam. Hvala. Posljednji govornik, gospodin Lord Richard Allen, podpredsjednik Odjela za politike iz Facebooka. Izvolite. Hvala vam lijepo, hvala vam predsjedavajuće, hvala vam na pozivu koji ste mi uputili. Htio bih se dotaknuti četiri područja. Kao prvo, e, učinkovitost e, direktive o trgovini iz perspektive pružatelja usluga platformi. Htio bih naglasiti odgovornost i pravnu odgovornost. E, dakle, znam da na nekim jezicima se to prevodi na isti način, ali zapravo postoji velika razlika i sve se više govori o odgovornosti među platformama. Zatim, posebno ono vezano za ono što je rekla Dafne, e, htio bih objasniti e, kakvim se mi instrumentima koristimo i na kraju želim nešto reći o kompleksnosti određenih odluka koje donosimo, e, posebno što se tiče unutarnjeg tržišta i našeg iskustva u definiciji nezakonitog sadržaja. Ponekad ljudi misle da je to jednostavno definirati, ali zapravo baš i nije. Pitanje je što je nezakonito u Europskoj uniji. To je izuzetno kompleksna problematika za bilo koga, a pogotovo, a čak i za našu tvrtku koja ima značajne pravne resurse. Kao prvo što se tiče direktive o trgovini, e, rekao bih da nam je ona bila vrlo korisna i europski građani su imali veliku korist od toga ono što nam e, prije svega ona omogućuje jest da imamo relativno niske e, prepreke za ulazne prepreke za ljude koji žele koristiti naše usluge, a istovremeno e, i potreba da se nosimo sa nezakonitom sadržajem ako ga ima. Kada bi platforme poput naših morale ograničiti pristup zbog nekih razloga, to bi smanjilo e, mogućnosti europskim građanima da međusobno komuniciraju i trguju. S obzirom da smo e, dobili, e, naime dobivanje izuzeća od striktne primjene ovih pravila nije, ne ide samo tako i platforme se moraju nositi sa nezakonitim sadržajem čak i ako nisu zapravo pravno odgovorni prema odredbama direktive. Glavni razlog iz kojeg je to tako dobro funkcioniralo u praksi jeste da su većinom ljudi razumni e, kada koriste platforme poput naše. E, htio bih samo reći koja smo mi područja razradili i koja rješenja smo razradili zajedno sa Europskom komisijom u našem okviru naših ovlasti kako bismo definirali da li imamo striktnu pravnu odgovornost za djelovanje ili ne. Što se tiče sigurnosti djece, Postoji duga tradicija u tvrtkama koje surađuju s komisijom, naime već unazad dvije, tri, e, dva, tri sastava komisije, tako da imamo zajedničko e, razumijevanje te problematike. Što se tiče borbe protiv terorizma, to je e, bila najaktualnija tema u posljednje vrijeme. Tu smo surađivali sa povjerenikom Avramopoulosom i ostvaren je dosta značajan napredak i to vrlo brzo. A što se tiče govora mržnje, tu smo radili sa povjerenicom Jurovom i njezinim timom i to je također postalo iznimno važno političko pitanje Europskoj uniji posljednje dvije, tri godine. Povjerenica Jurova je surađivala na tvrtkama da izradimo kodeks ponašanja, tu smo stvarili neke pomake, a kada je riječ o intelektualnom vlasništvu i tu postoje također kodeksi ponašanja koji se e, razvijaju na razini Europske unije i s kojima ove internetske tvrtke e, barataju. Dakle, industrija, političari i stručnjaci e, u pojedinim područjima, primjerice oni koji se bave sigurnosti djece ili suzbijanjem terorizma. Dakle, nevjerojatno je koliko se može ostvariti napredak kada svi prepoznaju zajednički problem kao što je teroristička propaganda i kada se pokušaju pronaći dobra rješenja. E, dakle, na samom početku želim reći da je razlog što ta direktiva o e-trgovini dobro funkcionira jest da većina, e, veći dio 20 milijuna građana koji se koriste našim uslugama nema nikakve loše namjere, ali što se tiče ozbiljnih prijednji kao što je eksploatacija djece ili promicanje terorizma, e, čak i mala količina nezakonitog sadržaja previše, tako da smo radili na preventivnim mjerama kako bismo spriječili e, pojavu takvih sadržaja mi imamo dakle određene mogućnosti filtriranja imamo filter DNA koji su e, razvili e, kolege iz Microsofta i koji koriste e, veći dio internetskih platformi. Mislim da je to dosta lako zato što se na taj način takva sadržaj ne može zakonito dijeliti na internetu. Dakle, mi uvijek možemo to skinuti sa interneta ukoliko spada u određene kategorije, a kasnije ću nešto više reći o tome jer neke stvari su jasnije od drugih. E, sada se koristi ista metodologija za suzbijanje terorizma. Mi možemo identificirati poznate propagandne videosnimke poput e, onih koji dolaze od ISIS-a ili Al-Kaide. Međutim, to nije rješenje za sve oblike terorizma jer postoje druge skupine koje teže otkriti, a čak i neki sadržaj koji objavljuju ISIS ili Al-Kaida e, mogu se koristiti u nekom drugom kontekstu E, i na primjer e, ako se nalaze e, takvi isječci nalaze u vijestima ili u informativnom programu onda imaju druga značenja od propagandnog materijala. Isto tako mi pokušavamo spriječiti one koji imaju loše namjere da imaju korisničke račune. Dakle, u slučaju da se to ipak dogodi, imamo korektivne mjere da pokušavamo postići da nam ljudi mogu prijaviti takav sadržaj. Facebook e, ima oko 48 različitih jezika. Možete nam prijaviti, podnijeti prijavu 40, na 48 različitih e, jezica. Mi smo dosta velika i razvijena tvrtka, međutim treba voditi računa o tome da neka manja tvrtka, startup, e, jezična barijera također može biti dosta značajna kada je riječ o prijavi E, govora mržnje ili kleveta koje se temelje na jezičnoj formulaciji i da kako to je mnogo lakše razumjeti na materinjem jeziku. Moramo i o tome voditi računa. Samo da se vratim na pitanje kompleksnosti postupka donošenja odluka. Govor mržnje je za nas uistinu pravi test E, osim uklanjanja nekoliko riječi, čak i možete promijeniti, e, imati neke, e, dakle, to možete ubacivanjem zareza promijeniti, dakle, važno je shvatiti nijanse, kako je intonirana poruka i to je također jedna rasprava koju mi vodimo. Osim toga i tu je situacija bitno drugačija diljem Evropske unije. Mi smo mi smo vijeću nadležnom vijeću dali e, e, različite poruke kako bi to mogli ocijeniti i zapravo u nekim zemljama se, e, su, se sve te poruke smatraju nezakonitima, a drugima samo one koje su najtvrđe, tako da tu postoje isto različiti pristupi. Zatim kao mi kao tvrtka pokušavamo što bolje razumjeti situaciju, dakle mi si možemo priuštiti pravne savjetnike, no ako želite pomoći nekoj internetskoj kompaniji koja tek e, započinje s poslovanjem, a želi se uskladiti sa propisima, bilo bi dobro imati nekoliko instrumenata. Kao prvo, vodič o tome što je zakonite u Europskoj uniji, to još uvijek ne postoji, vrlo je to teško e, ustanoviti. Mi smo to učinili sami, čak su nas kritizirali što to nismo učinili javno dostupnim, pa smo to onda učinili. Međutim, to nije ekvivalent e, javnim e, priručnicima, tako da mi možemo reći evo kako mi definiramo naše standarde. E, međutim, teško je to dobiti iz perspektive javnog poredka. Zatim, smjernice vezano uz prijave. Dakle, postoje isto tako velike varijacije ponekad dobijamo vrlo jasne zahtjeve od policije i nadležnih službi, a ponekad i ne, tako da je e, vrlo teško definirati na temelju koje prijave trebamo reagirati. Mislim da bi to bilo vrlo korisno za druge tvrtke. I sada još nekoliko, e, vrlo ću rado odgovoriti na vaša pitanja. Hvala. Hvala. E, zahvaljujem svima vama na iznesenim mišljenjima i sada započinjemo prvi krug pitanja i odgovora. Julia Hvala. Moram priznati da me impresionirao primjer automatiziranog sustava za skidanje sadržaja kojim se perpetuiraju predrasude koje već postoje u našem društvu i moram priznati da me to izuzetno brine. Primjerice, pročitala sam jedno izvješće e, bugarskih korisnika Twittera koji su se nedavno žalili na to da su im korisnički računi blokirani zato što su ih identificirali kao ruske e, botove. E, evo, to je samo jedan primjer. E, bilo je riječ o dosta velikim korisničkim računima, tako da su prema algoritmima se oni ponašali slično kao i ruski botovi, ali da kako e, ne, nisu svi korisnici ruski, Rusije, nisu svi, rusi nisu svi ruski korisnici botovi. U e, o raspravi odgovornosti online platformi sve smo svjesni e, moći koju imaju algoritmi e, u definiranju standarda koje ne definiramo mi kao zakonodavci, nego same platforme na temelju svojih e, definicije svojih korisničkih usluga. Čak je ponekad i za one koji rade na algoritmima nejasno kako je filter donio određenu odluku. Tako da se pitam sljedeće, ako je to okruženje u kojemu moramo pokušati pronaći rješenje, zašto je tako velik broj prijedloga takav da ide u smjeru toga da se koristi veći broj algoritama. Zatim što se tiče Facebooka, kada je Mark Zuckerberg odgovarao na pitanja e, zastupnika Europskog parlamenta, uglavnom je predlagao filtriranje algoritamsko filtriranje za e, identifikaciju lažnih korisničkih računa i sl. imajući na umu e, činjenicu da postoje e, toliki dokazi o greškama i dakle odlukama koje se temelje na predrasudama koje donose algoritmi kako to da ne poduzimamo više kako bismo bolje provodili zakone. Vi ste rekli da možda ljudski faktor u kontroli ne bi bio dobar odgovor, pa me zanima koji je najbolji prijedlog. Isto tako se shvaćam eh, ovaj, eh, i slažem se sa tom idejom da moramo bolje uskladiti vlastite zakonske okvire, ali zanima me koje su najbolje prakse i na što bismo se mi kao zakonodavno tijelo mogli usmjeriti u ime SID-a. Marlen Mici. Ja imam dva pitanja. Jedno pitanje je upućeno Lordu Alanu, e, a tiče se afere Facebook e, u kojoj je bio uključen velik broj korisnika. Zanima me kako Facebook namjerava E, koristiti, dakle kako namjerava izbjeći e, afere poput one sa Cambridge analitikom i kakva jamstva može pružiti parlamentu da će brisati nezakonite sadržaje, a ne samo blokirati taj sadržaj ili korisnika. E, to bi bilo moje prvo pitanje, a drugo pitanje je općenite. Naravno, mislim da svi moramo biti alarmirani što se toga tiče. Upravo sam pročitala jedan članak u Guardianu o tome kako e, popularni e, likovi iz crtića, poput Mickey Mausa i Pepe, Svinj, Pepe Pig, e, doprinose indoktrinaciji djece. Dakle, Pepa Pig se prenosi u kontekst e, nasilnih scena, dakle i to se zapravo ubacuje u sadržaj koji je dostupan djeci pod krinkom njihovih najdražih likova iz crtića. Ja shvaćam da se procjenjuje da oko 400 sati sadržaja se e, učitava na internet svake minute. Pa me zanima kako će se to kontrolirati i kako komisija namjerava to kontrolirati i kako namjerava riješiti taj problem, što se preporuča. Što se tiče samoregulacije i uklanjanja digitalnog sadržaja, mislim da to neće nikada riješiti probleme e, povreda autorskih prava, algoritama koje nitko ne poznaje, zatim isto tako e, sadržaje koji se temelje na tome da je milijun korisnika na klikovima. Zanima me kako ćemo to kontrolirati, budući da je to iznimno važno i to e, se tiče ne samo građana, nego i najranjivijih e, pripadnika našeg društva koji možda neće shvatiti da e, gledajući te sadržaje apsorbiraju neke nasilne scene, smrt i slično. Hvala. Izvolite, hvala gospođa Čaranzova, hvala. Ja se slažem sa onima koji su rekli da trebamo uspostaviti dobru ravnotežu između različitih interesa suzbijanja terorizma, govora mržnje i e, isto tako povreda autorskih prava, a s druge strane zaštite prava na izražavanje, prava na privatnost i sl. Kao što znate imamo dosta žustru raspravu o reformi e, sustava autorskih prava u Europskoj uniji, tako da bi me zanimalo da nam svi kažete koji je vaš pristup e, toj problematici, slažete li se da bi bolji pristup bio da imamo bolje procedure za prijavu umjesto automatiziranih filtera za uploadanje e, sadržaja. I zatim, koja je razlika između filtriranja e, dakle sadržaja zaštićenog autorskim pravom u odnosu na ostale sadržaje. Izvolite, e, gospođo Stiller, hvala, zahvaljujem našim stručnjacima. Vrlo je dobro kada imamo e, stručnjake koji nam mogu prenijeti svoja saznanja i sutra ćemo imati glasovanje o autorskim pravima. Tako da je ova rasprava o općim, e, o odgovornosti, dakle o općoj odgovornosti praćena e, nešto što je vrlo aktualno, a u odboru za pravna pitanja će se sutra možda upravo to i dogoditi temeljem članka 13. Mi se zapravo ovdje moramo nositi sa time kako uspostaviti pravu mjeru između različitih aspekata ove problematike. Dakle, e, kako se suzbijati ekstremističke e, sadržaje i s druge strane imati internet kao prostor i platformu za slobodu izražavanja. Mislim da su to sve izazovi s kojima se mi suočavamo kao zakonodavci. Kristina, vi ste e, vrlo precizno definirali e, kako stojimo sa sudskom praksom i sa tumačenjima. Mislim da je to vrlo važno i taj pristup e, da sada kada imamo vas ovdje u dvorani možemo e, upravo o tome porazgovarati. Neki drugi e, govornici su se također toga dotaknuli i sugerirali su koji su ključni izazovi s kojima se suočavamo i želim pitati vas kao stručnjake koje su države dobro e, uspostavile tu ravnotežu koga možemo uzeti kao primjer, jer na temelju situacije u ovome domu imam dojam da ćemo opet otići u jedan ekstrem i da nećemo dobro uspostaviti ravnoteže i zaštititi slobodu izražavanja. A pitanje je kako postići tu pravu mjeru. Mislim da je to jedno globalno pitanje, e, dakle kako pristupiti rješavanju tih pitanja na jedan informiran način da bismo upravo uspostavili tu dobru ravnotežu. E, dakle, zanima me što ćete vi e, reći i zanima me što će se dogoditi sutra u odboru za pravna pitanja. Ako se e, ne bi se smjelo dogoditi da se skidaju zakoniti sadržaji, dakle koji su postavljeni na internet. Ja vam zahvaljujem još jedanput na dolasku. Mislim da je vaš dolazak vrlo dobro došao. Možda ćete i na odboru za pravna pitanja moći predstaviti vaše izlaganja. Možda možemo nešto naučiti iz ovoga primjera Peg. Ja kao majka stalno gledam taj eh, crteni animirani film i uistinu, e, s obzirom da imam djecu, zastrašuje me činjenica da e, to, da postoje takve stvari. Mislim da smo uistinu na e, na jednoj litici i ova rasprava o autorskim pravima je upravo rasprava između jednog starog i novog svijeta i s obzirom na digitalnu ekonomiju mislim da mi u ovome domu moramo uspostaviti odgovarajuću ravnotežu. Hvala. Mislim da na temelju ovih pitanja vrlo evidentno da je upravo jedan od najvećih izazova s kojima se suočavamo kako pronaći odgovarajuću ravnotežu između ovih različitih e, interesa. E, hvala kolegici na ovome pitanju. Mislim da tu postoji još jedan aspekt kojeg se još nismo dotaknuli, a to je razlika između e, novca kojim raspolažu tvrtke, dakle e, veće tvrtke si mogu priuštiti ulaganja za pregled i analizu sadržaja, međutim za manje tvrtke to može biti veći problem. Prema tome, ako ne uspostavimo dobru ravnotežu, mogli bismo ugroziti inovacije. A smatram da to ne bi bilo dobro i ne bismo to smjeli učiniti, tako da bih e, time zapravo započela ovaj krug pitanja, odnosno završila ovaj krug pitanja i odgovora i dat ću sada riječ vama da odgovorite na pitanja. Izvolite. Hvala lijepa. Ovo su sve bila vrlo zanimljiva pitanja. Ako je to u redu, ja se neću pozabaviti svakim pojedinačno ja ću to nekako pokušati e, spojiti. Čitav niz pitanja. Kao prvo jedno pitanje je dakle koje odgovarajuće rješenje ako ovi automatski filteri ne funkcioniraju. Dakle, imamo nekakve reaktivne e, rješenja, dakle ne samo uklanjanje i imamo dakle direktivu o elektronskoj trgovanju e-trgovini i to trebamo uzeti u obzir jer i komunikacija i ostali dokumenti nam daju određene detalje vezane uz taj režim, e, mehanizam pritužbi, sam timing, ali puno e, toga nije baš pretjerano jasno govori se o faktorima koje treba razmotriti u pogledu toga e, što bi trebalo što prije e, skinuti vezano je vrsta sadržaja vrste tvrtke ali nema nikakvih konkretnih rješenja indikacija što bi točno dovelo do jednog brzog skidanja s interneta Dakle, trebamo koristiti već postojeće postupke, isto tako usklađivanje svih e, zakona kako bi tvrtke znale čim imaju posla, dakle što je zakonito, što je nezakonito u Europi, barem u određenim područjima, to bi nam pomoglo. Drugi dio rješenja, barem po mom osobnom mišljenju, a mislim da i drugi članovi panela su to spominjali, je vertikalni pristup. Ja to kažem u smislu da trebamo imati određenu e, dobru ravnotežu. Ja sam već rekla da e, i sud u e, Luksemburgu, a i sud u Strasburu su upravo uspostavili takvu sudsku praksu. Dakle, sad kad imamo taj sukob između temeljnih prava ona temeljna prava kojima se raspravlja na sudu su relativna prava. Dakle, tu se govori o pravima intelektualnog vlasništva, slobodi izraživanja, privatnosti, zaštiti podataka. To nisu e, prava koja trebaju biti apsolutno zaštićena. Dakle, u takvim slučajevima se mora uspostaviti jedna dobra ravnoteža, tako da jedna i druga strana može nešto žrtvovati, ali sama bit prava e, je zaštićena integritet tih prava. Dakle, postoje određene dostacije u pogledu postojećih postupaka, ali to je ono što imamo trenutno u pogledu uspostavljanja takve jedne ravnoteže. Međutim, može doći do pomaka u toj ravnoteži ako govorimo o pravima, kao što je recimo zaštita djece pogotovo u kontekstu dakle, e, seksualnog zlostavljanja djece i takvih slika. Dakle, tu se može čak ići do prava e, koje je vezana uz zabranu e, mučenja, degradacije i onog svega što je navedeno kroz sud u Strasburu. I isto tako govorimo o sadržajima gdje su filteri puno bolje u identificiranju bez e, e, počinjenja većih grešaka. A čak i ako se e, dođe do greške, <laughs> ona nije toliko bitna ako to usporedimo sa samom viktimizacijom. Mislim da osnova našeg pravnog sustava počiva na tome da e, ljudi u sudu prosuđuju da mi vjerujemo tim postupcima u pogledu provedbe prava i s obzirom na stupanj tehnologije ne možemo imati istu vrstu povjerenja u ove automatizirane sustave. Tu je, smo uistinu čuli čitav niz jako, jako dobrih pitanja i bilo bi nam potrebno puno vremena da na sve njih odgovorimo. Ako govorimo o direktivi, autorskim pravima, članak 13. E, ponovno, dakle, e, uzima u obzir isto tako e, direktivu o e-trgovini i tu se stvara jedna situacija out of existence, dakle da se e, internetske tvrtke može dovesti do toga da učini ono što je naredio e, sud u Luksemburgu, a to opet nije u skladu sa poveljama temeljnim pravima. Dakle, a ne možete tako raditi, dakle, da e, imate jednu direktivu, onda uvodite drugu koja u stvari pobija ovu prvu. To jednostavno nema smisla. Isto tako nema smisla da je Europska komisija namjerno napisala članak 13. direktive kako bi e, zaobišla sudsku praksu e, su Europskog suda. To nije način kako bi se komisija trebala ponašati. Kad govorimo o nekim daljnim temama, internet se stalno mijenja. Što god da danas učinimo za šest mjeseci, za godinu dana, stvari će se do tada promijeniti. Kada govorimo o dakle, određenim sadržama koje nose kaznene aspekte. To će se mijenjati. Zato sam ja naglasio tu potrebu da imamo i moramo imati dobar proces e, pregledavanja monitoringa. Morate znati što funkcionira. E, 96. je uveden jedan e, sustav za koji uopće ni ne znamo da li funkcionira. Kakve su statistike, ne znamo. Jel kontraproduktivan, ne znamo. Dakle, ne možete se ponašati prema internetu kao da je to nešto statično. I onda nagađati što bi moglo funkcionirati. I mislite da će nešto funkcionirati idući mjesec i za pet godina. Ono što nedostaje u europskom zakonodavstvu u ovom području – je jedno nastojanje da se vidi koji su učinci, što je kontradiktorno e, da se dozvoli tvrtkama da uvedu ove dobrovoljne mjere, da ih možda opet i ukinu ako to ne funkcionira. Dakle, komunikacije preporuke trebate još jedan puta pročitati i potražiti jednu rečenicu koja se odnosi na takvo dubinski proces e, analize. Tako nešto uopće ne postoji i tako se ne stvara dobra politika. Kad govorimo o toj razlici u pogledu filtriranja što se tiče autorskog prava i ostalog, mislim da je to vrlo važno pitanje. Dakle, kršenje autorskih prava je e, upravo određeni problem. A kada govorimo o bilo kojem drugom sadržaju koji je nezakonit se odnosi na jedan širi problem. Ako je to zlouporaba nekog e, slike djeteta, sve je to dio jednog kaznenog dijela. Ako opet pogledate preporuke i komunikaciju komisije, e, vidite da je dostupnost e, svih tih stvari nešto što se tretira na isti način. Dakle, i država i komisija moraju osigurati odgovarajuću e, ravnotežu. Mora se osigurati pravo na obranu e, temeljnih e, prava. I tu smo imali već jedan predmet. Moramo donijeti tu tešku odluku da obavimo svoju domaću zadaću i da uvedemo mjere na pravi način za sve stranke na koje se to odnosi. Hvala lijepa i ja ću se pozabaviti tim pitanjem preklapanja pitanja. Ni meni se nije svidjelo svjedočenje Mark Zuckerberga. Dakle, jer zbog pitanja od javnog interesa. Ono što smo vidjeli na tom saslušanju je da e, se želi skinuti pravni sadržaj. To žele oni koji stvaraju zakona, to želi Facebook. E, Jer oni nisu krenuli s time da budu forum e, za nekakve komplicirane rasprave. oni su čisto htjeli biti jedna zajednica sa određenim e, standardima, civilnim standardima. Dakle, želi se i normalno je da mi očekujemo da i oni žele ukloniti određeni sadržaj ali to da imamo zakonodavce koji žele da se po svaku stranu, po svaku cijenu to skine i Facebook koji to onda nastoji učiniti. Dakle, tu je jednostavno ta tehnologija koju oni stvaraju. To bi trebalo zakonodavcima reći da je vrijeme da se trebaju fokusirati malo na druge stvari i vidjeti kako bi zakon trebao dakle, se pozaviti tim primjer pretjeranog uklanjanja. Kad govorimo o autorskom pravu i o toj direktivi, možda sad pojednostavljujem stvari, ali ovaj članak 13 i ovaj e, prijedlog u pogledu filtriranja me zbunjuje. Jer ta motivacija za članak 13 je u stvari u novcu. To je ta rasprava gdje imamo velike komercijalne interese i s jedne i s druge strane. I ako ne možemo e, riješiti to je jedan veliki supog u pogledu novca. Nećemo dakle, moći se pozabiti osnovnim tehnološkim aspektima vezani uz internet. To je sve skupa jednostavno disproporcionalno, da imate sad ovu drastičnu izmjenu u pogledu toga kako bi internet trebao funkcionirati da bi se riješio taj problem. Kad govorimo sada o tim razlikama u pogledu različitih sadržaja, drugi govornici su već govorili to je, dakle, štetnosti tih slika u pogledu e, ostavljanja djece i većina ljudi nekako ima to na umu i tu možemo naučiti neke lekcije, pozabaviti se i vidjeti zašto postoji taj poseban tretman. Kao prvo to je sadržaj koji je uistinu jako štetan Nadalje, to je sadržaj koji je prepoznatljiv. Ne morate biti pravni stručnjak da shvatite što je tu nezakonito. Treće, to je sadržaj koji nema neki pravni kontekst. A tu gdje postoji određena greška, dakle gdje se želi tako nešto maknuti, a onda se makne još i nešto što je pogrešno, činu ljudi ne muči toliko taj problem. Isto to se odnosi možda i za neki snažniji tretman kada govorimo o drugim štetnim sadržajima, dakle gdje se spominjala recimo Peppa Pig, e, gdje imate, dakle, e, opet taj problem da ako dođe do greške to neće biti tako ozbiljno. Ali druge stvari o kojima mi ovdje govorimo nisu skladu s ovim testom, dakle imate recimo moguće izvještavanje, nešto što bi se moglo smatrati određenim terorizmom, e, to nije dio onog očiglednog dijela testa. Ili recimo defamacija, to je još teže za neku platformu znati koja strana govori istinu i kako sada tu primijeniti neke komplicirane pravne testove. Postoje recimo neki brzi testovi u Španjolskoj i u Ujedinoj Kraljevini da platforma uopće ne bi trebala ući u tako nešto. Treba čekati sudski nalog za to, jer nemoj oni tu znati što je u stvari zakonito, a što nije zakonito. To je dakle određeni legalni pravni standard koji su neki sudovi uspostavili i u Argentini i u Indiji. Da je to u skladu sa njihovim ustavom i njihovim tumačenjem temeljnih prava. Dakle, kako sada ostvariti tu ravnotežu? Mi smo govorili o tom e, procesu, o tom standardu što se smatra znanjem, o tim e, jedinstvenim atributima pojedinih vertikala. Bolja transparentnost je nešto što nismo to uzeli u obzir. Tu mislim na određeni sadržaj zašto je on skinut. Recimo video i slike e, terorista je nešto što nam se ne čini nerazumnim. Dakle, da određeno civilno društvo e, i znanstvenici bi trebali imati pristup tako nećemo čisto da se stvore možda onda neka općenita pravila. I ispričavam se, preskočila sam ovaj dio koji se odnosi na inovacije. Lord Allen je rekao da male tvrtke se ne mogu priuštiti da potroše 60 milijuna e, dolara na određene aspekte. Dakle, taj mandat filtriranja stvara određenu neravnotežu. Ali Fimstrom i Engstrom izvješće, nešto što sam ja spomenula u svom izlaganju. Dakle, kad govorimo o tehnologiji filtriranja, e, treba biti svjesni toga da i male tvrtke nekako mogu zaglaviti u tehnički lošim modelima. Hvala vam lijepa. Evo opet što se tiče pojedinačnih tema i prvog pitanja, zašto algoritmi? Tu postoji nešto jedinstveno u pogledu interneta, a i izazova s kojima ste vi suočeni kao zakonodavci. Dakle, imamo brzinu, dakle brzina promjena to je nešto što je tipično. Dakle, puno brže tu se stvari odvijaju nego što zakonodavac može učiniti. I sam opsek e, svega. Većina zakonodavnih schema povijesno gledajući želi e, regulirati manji broj jedinica. Nikad nisam imala nekoga koji je pokušao regulirati, dakle, govore milijuna građana recimo ako netko ovdje u hodniku nešto govori, nitko to ne želi regulirati, ako opet sad to stavite na internet, e, to postaje e, dijelom nečega što se pokušava regulirati. A što se tiče pitanja rješenja, jedino rješenje je da imamo dakle i odgovornost države, dakle ne mogu tvrtke tu same e, odlučivati. Vi ste demokratski, od, demokratskom smislu odgovorni za nešto. država može htjeti određeni rezultat, a možda ne može postići taj rezultat. Dakle, to je jedna kombinacija toga da i internet i država nekako surađuju. Praktično, kako bi to moglo izgledati? Internetske tvrtke bi trebalo zasigurno sa zakonodavcima razgovarati o određenim stručnim skupinama i imali smo takve modele do sad, čak i u Briselu, dakle imali smo EU Internet forum gdje oni koji su odgovorni za sigurnost u Europskoj uniji su nas pozvali i mi smo razgovarali, objasnili smo što radimo i onda nas oni testiraju, traže da više toga učinimo, da surađujemo s manjim tvrtkama, e, dali su nam čitav niz zahtjeva. Takav jedan e, proces će dovesti do određenih rezultata koje želimo e, postići. Ako znamo koji su nam zajednički ciljevi. Dakle, mi kao građani i zaposlenici tvrtke Naravno ne želimo da ljudi postanu radikalizirani, da imaju, uzimaju bombe i oružje i ubijaju okolo. Dakle, možemo razgovarati o tome i vidjeti što naše usluge mogu učiniti da se smanji mogućnost da se tako nešto dogodi ali to će se mijenjati svakih nekoliko mjeseci, dakle puno toga će se stalno mijenjati, dakle možda se može riješiti kroz dijaloga, ne samo kod čisto zakonodavstva, povjerenje, pitanje je da, dobro je da to pitate, pogotovo vezano uz moju tvrtku trenutno. Mislim da smo rekli da smo napravili značajne greške, da moramo ponovno uspostaviti povjerenje i način kako to možete opet učiniti i opet da imate taj dijalog oko stvari koje pokušavate stvoriti i kad priznate greške. Dakle, u području koje mi danas razgovaramo svaki dan griješimo. Dakle, stavit ćemo e, sadržaj na internet koji bi trebalo skinuti, skinut ćemo nešto što možda nije trebalo skinuti, ali evo, želimo i o tome razgovarati imamo određeni cilj cilj možda može biti da se smanji, dakle, eksploatiranje slika, zlostavljanja djece. A opet moramo vidjeti kako se to e, čini. ali mislim da je nerealno smatrati da ćemo to e, moći dovesti dakle do određene e, nulte razine. Kada govorimo o brisanju, blokiranju, mi ćemo izbrisati sadržaj ako je on globalno nezakonit, a samo ćemo smanjiti pristup e, određenim lokacijama za sadržaj koji je nezakonit e, u određenim jurisdikcijama. Dakle, većina velikih pitanja su pokrivena kroz naše globalne standarde, ali recimo postoje e, različiti zakoni u pojedinim državama gdje je uvreda u jednoj zemlji neprihvatljiva, u drugoj zemlji će to biti zakonito. Dakle, to je nešto što ćemo mi poštivati i na kraju da se vratim na ovu riječ odgovornost, dakle vezano uz direktivu za autorska prava je vezano to da se nađe e, određeni režim. Postoji dakle i manjina koja i ne želi djelovati odgovornost, a je veliki broj njih na internetu se želi ponašati odgovorno. Dakle, što ste odgovorni trebate imati u stvari manje odgovornosti. Može bi tako nekako to e, trebalo postaviti. Dakle, ako stvarimo, radi stvarimo, radimo stvari na pravi način, E, onda mislim da i od sami od sebe možemo toga postići. Jednostavno vjerovati u to da tvrtke žele učiniti onu pravu stvar i to će onda biti i na dobro za zaštitu. A može biti kontraproduktivno ako se to u određenim slučajevima nameće. Thank you. Hvala što ste odgovorili na sva ova pitanja. Sada možemo prijeći na sljedeći dio naše panel diskusije. Imamo dva govornika umjesto tri jer je posljednji, posljednji čas predstavnik države članice otkazao. Prvo imamo gospodina Fejksa koji predstavlja portal Seznam i gospodina Pančinija koji predstavlja YouTube i Google. Htjela bih vas zamoliti da se pridržavate zadanog vremena od maksimalno 10 minuta. Gospodin Fejks iz portala Seznam prvi ima riječ. Izvolite. Hvala predsjedateljice. Zahvaljujem što ste mi dali mogućnost izrazim svoje mišljenje o preporukama komisije i o tome kako će se primjenjivati u stvarnom životu i da ću svoje osobno mišljenje. Ja sam Michael Fakes, ja predstavljam mali, odnosno srednju platformu iz Češke, seznam.cz. 90% Čeha koristi naše e, usluge mi se ne možemo usporediti sa Googleom ili Facebookom, ali možemo reći da ipak imamo jako puno iskustva što se tiče borbe protiv ilegalnog sadržaja online. Tako da se nadam da će moje primjedbe biti korisne za današnju raspravu. Ja nisam pravnik, ja sam poslovni čovjek. Zaposlao sam 2400. godine u IT sektoru i nakon toga sam došao do e, pozicije glavnog izvršnog direktora. Imam iskustvo u promatranju tvrtke koja ide od 50 zaposlenika do 15 do 1500 zaposlenika i kad ima milijune korisnika u Češkoj i Slovačkoj. Moja perspektiva će vjerojatno biti drugačija u odnosu na perspektivu govornika iz prvog dijela panel diskusije. Od samog početka osnovanja ove tvrtke Borba protiv ilegalnog sadržaja bila je naša potrebe, a ne zato zbog e, političkog interesa nedavno ili zbog regulative, nego zato što smo mi imali potrebu to učiniti. Razlog je vrlo jednostavna. Naše usluge su trebale biti dobro organizirane u očima naših korisnika zato što to nam pomaže u tome da budemo korak naprijed u odnosu na konkurenciju. E, znam da mnoge tvrtke pokušavaju to učiniti jer naši korisnici e, nam sude kad procjenjuju naše e, usluge. Brand tvrtke je jako važan i vidim da je Facebooku to također važno. Shvaćam da komisija želi se boriti, uklanjati ilegalni sadržaj, ali ne slažem se sa njezinim pristupom. Sad ću objasniti zašto na temelju nekoliko točaka koje smatram kontroverznim u ovom prijedlogu komisije prvo sam već pisao kao ono što već imamo. Kad govorimo o e, sadržaju koji generira e, korisnik, moramo govoriti o zakonima koji već postoje na nacionalnoj i EU razini. Radimo sve što je u našoj mogućnosti kako bismo e, uočili odgovorne osobe, a onda vlasti ih trebaju kazniti. Ali mislim da Europska unija želi kazniti platformu jer je to lakše nego da e, se bavi osobom koja je stvarno odgovorna e, sa mog stajališta. To je već opisano u nacionalnom zakonodavstvu i ja po mom skromnom mišljenju smatram da ono što smo već stvorili je važnije od toga da online servise podsjećamo na to što trebaju činiti u borbi protiv ilegalnog sadržaja. Drugo, mi nismo u razdoblju ratova zvijezda. E, nažalost, ne slažem se s entuzijazmom komisije e, u vezi sa automatiziranim rješenjima za traženje i brisanje sadržaja. Po mom e, sudu još nismo došli do razine kad bismo mogli e, razlikovati između e, zakonitog i nezakonitog sadržaja što se tiče teksta, slika ili video zapisa ljudi čine pogreške i to je najveći problem s kojim se suočavamo. Nemamo 100% jamstvo da to možemo učiniti ako vaša tvrtka obslužuje desetke tisuća građana na internetu. Što se tiče e, uploadinga, e, brisanje sadržaja na internetu ponekad nije izvedivo, a automatizirani alati ne mogu uvijek e, uhvatiti takav sadržaj. To napisano u članku 13. tom direktive o autorskim pravima. Shvaćam motivaciju komisije e, što se tiče uploadanog sadržaja jer je on e, obično se skida nekoliko sati nakon što je uploadan, ali vrijeme reakcije zahtjeva 24 sata i što se tiče notifikacija, one uvijek nisu u skladu sa e, postupcima i za nas nije jasno kako trebamo postupati. Predloženo rješenje bi stvorilo još više konfuzije. E, pogotovo to je problem za manje tvrtke koje imaju samo nekoliko zaposlenika i nisu spremne se suočavati s ovakvim problemima 24 sata dnevno. E, ne bismo trebali biti veliki bratovi u odnosu na naše korisnike. Automatski feedback e, korisnika i važan, ali eh, imat će eh, korisnici osjećaj da ih stalno pratimo na našim servisima. To je problematično kad eh, korisnici prenose taj osjećaj u druge usluge koje mi nudimo, to je na primjer e-mail. Administrativno opterećenje treba se smanjiti transparentnost izvješća o tome i nešto što podržavam, moramo ih objavljivati. Metode obrade podataka o ilegalnom sadržaju su važne i to piše u preporuci, ali to je još dodatno administrativno opterećenje i ja ne vidim kako će nam to pomoći u borbi protiv nezakonitog sadržaja online. Još jedno, flagar od povjerenja nije rješenje. E, to je naše, e, naš problem na tržištu e, i pred korisnicima. Imam e, loše iskustvo s time kad smo nedavno pokušali maknuti lažnu vijest sa naše tražilice. E, takve osobe imaju uvijek svoju filozofiju o tome što je pravo, što je krivo i koriste svoje zastavice i flegove kad e, se pojavljuju na netu. tvrtka sigurno ima puno bolje rješenja za ovakav problem. I još nešto želim istaknuti Suradnja između pružatelja usluga je nešto što se opisuje u preporuci. Ja mislim da to možemo imati samo na dobrovoljnoj bazi, jer dijeljenje iskustva, vještina ili tehničkih rješenja o najboljim praksama je nešto što se ne može nametnuti. A moramo također podsjetiti na to što se događa u tvrtki kad se nameću interne IT procedure, a oni su investirali u e, informatička rješenja. Tretira se kao da ne surađujemo s javnim vlastima, a moje osobno iskustvo, ne samo iz Češke, je to da i čak i manja tvrtka mora imati instrumente i postupke za kontakte sa javnim službama zato što internetske usluge postaju sve popularnije i mi trebamo imati način obrade zahtjeva koje dolaze od javnih vlasti. I to ne samo zbog regulative, nego i zbog samoreguliranja ove industrije, jer se moramo koncentrirati na naš suštinski posao, a ne samo na kontakte s javnim vlastima. Moramo optimizirati način na koji upravljamo ovim zahtjevima koje dolaze od javnih vlasti za to nam nije potrebna preporuka niti uredba. Ubrzani postupci e, pišu, piše o tome u uredbi. E, oni su uvijek bili potrebni u prošlosti. Instrumenti za izvješćivanje javnim tijelima su također važni. Oni su već postojali i bili potrebni u prošlosti. To je sve što sam htio reći i spreman sam odgovoriti na sva vaša pitanja tijekom rasprave. Hvala. Hvala. A sada imamo gospodina Pančinija iz Googlea, odnosno YouTube-a, Izvolite. Hvala predsjedateljice što ste me pozvali na današnji sastanak. Imam nekoliko slajdova. Naš je cilj danas dati vam pregled u vezi s našim pristupom e, ilegalnom sadržaju online i kako i također vam želimo predstaviti našu viziju na temelju koje mi smatramo da ovo nije divlji zapad i da je naša odgovornost ponašati na ovaj način. Krenimo s nekoliko informacija o YouTube-u. YouTube je nevjerojatna platforma za eh, sve one koji žele imati eh, glas. Mi vjerujemo u slobodu izražavanja, slobodu ekonomskih šansi koje se mogu iskoristiti na ovoj platformi kako biste pokrenuli vlastiti posao i kako bi vaš sadržaj postao dostupan i zašto ne da biste postali zvijezda. E, mi vjerujemo da postoji potreba pripadanja nekoj zajednici gdje vi dijelite vaš sadržaj sa drugim osobama koje žele podijeliti s vama isko iskustvo i posljednje e, sloboda informacije, da budete informirani i da vi informirate druge. To se sve odražava u brojkama. 400 sata sadržaja se uploada svake minute, to je velika brojka. E, možemo želimo vam također pokazati da imamo jasna pravila kako bismo pronašli e, balans između ovih pravila i važnosti poštivanja različitih pravila i time mi pokazujemo našu odgovornost kao pružatelj usluga. Kao prvo imamo jasnu politiku koju provodimo e, ona ne dopušta štetno ponašanje i svaki sadržaj koji može biti e, uvreda, uvredljiv, uklanja se, ali mi imamo također, e, poštujemo pravila e, odnosno zakone u državama gdje djelujemo. To nije samo politika ove tvrtke, nego se radi o poštivanju prava i zakona i ovdje imamo vrlo jasan pristup tom pitanju. Kako smo pronašli balans između 400 sati koje se uploadaju svakoga sata i potrebe da se poštuje zakon. Imamo dva kanala. Prvo je to da svaki e, korisnik može prijaviti sadržaj na YouTube-u ako pogleda video, ako smatra da nešto u tom video isječku nije u skladu s našom politikom, može nam to prijaviti. Mi ćemo onda e, e, pregledati ovaj sadržaj i to radimo 24 sata dnevno ali može se također prijaviti nezakonit sadržaj, sadržaj koji se smatra da je takvim. Država članica ili pravosudno tijelo to može učiniti kroz ovaj kanal. U procjeni sadržaja uzimamo u obzir također postojeće zakone. Vratimo se sada korak natrag i pogledajmo kako je to vezano uz naše stupove koje koristimo u um, provođenju naše platforme. Svaki korisnik nam može prijaviti ilegalni sadržaj ili sadržaj koji je protiv naših politika. Ali također se oslanjamo na uh, flegere kojima vjerujemo. To su uh, zastupnici nevladinih organizacija u cijelom svijetu to je jasna, jasno vrlo jaka zajednica i oni nam šalju zahtjev za skidanjem sadržaja, mi ga analiziramo, analiziramo pojedinačno svaki slučaj. Tu postaje ljudski faktor u pregledavanju tih zahtjeva i nakon toga djelujemo. Naše statistike pokazuju da kvaliteta upozorenja i zahtjeva za uklanjanjem je vrlo visoka i mnogo učimo od suradnje sa ovim flegerima koji nas upozoravaju. E, zahtjev za uklanjanjem obuhvaća i raspravu o raznim politikama, na primjer ako imamo problem u određenoj državi, u Europskoj uniji na primjer, onda mi pokušamo shvatiti kako bolje vršiti naš posao. Pokušajmo se sada koncentrirati na dvije vrste e, ilegalnog sadržaja jer se slažem što, s onime što je rečeno prije. Trebamo uzeti u obzir ne samo horizontalnu nego i vertikalnu perspektivu. Pogledajmo sada autorska prava. Mi smo e, primijenili dobrovoljne mjere ali mi također vjerujemo da to što smo napravili u e, području e, autorskih prava je najbolja praksa. Imamo mogućnost da e, ponudimo mogućnost nositeljima prava da se njihova prava poštuju. Ako se radi o investiciji od milijun dolara, o tome smo već govorili, resursi koje imamo na raspolaganju su e, prilično pozamašni, ali drago nam je što imamo taj alat zbog specifičnog razloga što se ne radi samo o filtriranju naše platforme, nego radi o surađivanju sa nositeljima prava i oni nam daju mogućnost da koristimo njihov katalog, a mi moramo osigurati da se taj sadržaj prepozna kad se uploada i onda da nositelju prava prepustimo konačnu odluku o tome što napraviti eh, u trenutku spajanja njihovog sadržaja sa sadržajem koje su uploadali korisnici. Eh, osoba može i unovčiti E, to uploadanje, a također pratimo sadržaj i imamo pregled na time kakav se sadržaj uploada na našoj platformi, a vlasništvo je uvijek u rukama nositelja prava. A kad vlasnici smatraju da je to najbolji pristup, mi u tome nastavljamo. Primijetili smo da je pristup monetizacije onaj koji nositelji prava preferiraju i posljednjih godina smo imali čak 2 milijarde prihoda za nositelje prava koji su uspjeli unovčiti svoje pravo. Imali od toga prihod. Idemo sada na teroristički sadržaj, sadržaj e, terorističke naravi. To je e, nešto što nas sve više zabrinja u Europskoj uniji tu stvari stoje drugačije u odnosu na autorska prava. Kontekst je ovdje ključan. Vrlo je važno shvatiti da kad gledamo sadržaj kao koji bi mogao dovesti do kršenja naše politike o terorizmu, moramo shvatiti prvo kakav je kontekst u kojem se sadržaj prezentira na platformi. Mi vjerujemo da miks tehnologije i ljudskog pregledavanja je prikladan pristup za borbu protiv ilegalnog e, sadržaja terorističke prirode online. Imamo alate koje nam pomažu u pronalaženju ovakvog sadržaja na našoj platformi. Nismo jednostavno koristili vlastito iskustvo, nego e, smo se E, smo iskoristili više od 2 milijuna videa koje smo pregledali posljednjih godina, pogotovo kroz e, input koji smo dobili od e, pravosudnih organa ili od flegera kojima mi vjerujemo, od našeg povjerenja. I tako smo naučili od zahtjeva za uklanjanjem koje smo dobili posljednjih godina. U trenutku kad smo iskoristili ove alate da bismo detektirali sadržaj na platformi, što smo dobili? E, dobili smo zahtjev koji je onda analizirao čovjek. Dakle, koristili smo na najbolji mogući način tehnologiju da bismo pronašli loš sadržaj na platformu, a onda su e, naši e, zaposlenici pregledali sadržaj prije uklanjanja. Statistike nam pokazuju efikasnost ovih alata. Imamo podatak da je 160 tisuća video isječaka uklonjeno od 6. do 12. mjeseca i također imamo 2 milijuna videa koji su e, pojedinačno manualno pregledani. Ali to je zajednička odgovornost, to ne možemo činiti sami i zato je važan forum kao što je globalni internetski forum za borbu protiv terorizma sa Microsoftom, Twitterom i drugim tvrtkama s kojima pokušavamo pronaći načine za borbu protiv ovog fenomena. Najbolji mogući način je suradnja s Europolom kroz platformu u Europi gdje imamo bazu podataka u kojoj imamo informacije o e, terorističkim sadržajima i pokušavamo shvatiti e, kako pomoću te platforme micati e, nelegalni sadržaj turističke prirode sa interneta. E, drago nam je što smo u kontaktu s komisijom u pronalaženju novih rješenja u tom pogledu. Na samom kraju želim reći da je to kompleksno pitanje, to nije univerzalno rješenje. Vertikalni pristup, kao što smo rekli, je vrlo važan, a moramo također sagledati i moguće negativne posljedice. Kao što sam rekao, imamo problem uklanjanja. E, mi smatramo da protuobavijest, odnosno da nam naš korisnik pošalje zahtjev da ponovno analiziramo i uzmemo u obzir njegov zahtjev je vrlo važan i prije dva tjedna smo lansirali prvi, prvo izvješće o transparentnosti za YouTube, nakon što je Google to učinio prije par godina i tako ćemo moći podastiti više informacija e, kako bismo mogli donositi što bolje politike zajedno u borbi protiv terorizma. Hvala i prije nego što dam riječ zastupnicima, htjela bih dati riječ e, Europskoj komisiji koja će nas e, kratko obavijestiti o tom pitanju. Gospođa Šteng je e, na čelu odjela za e-trgovinu i online platforme. Thank you very much and good Hvala lijepo i dobro jutro svima. Zahvaljujem također odboru IMKO koji je organizirao ovu raspravu vrlo pravodobno i hvala na vrlo kvalitetnim govorima koje smo čuli od e, govornika. Mislim da to također ukazuje na važnost, i kompleksnost i poteškoće koje ova problematika e, svim donositeljima političkih odluka, uključujući i nas Čuli smo nešto o ciljevima e, koje trebamo e, dakle, promicati u ovom području, to su i naši ciljevi, dakle uklanjanje nezakonitog sadržaja, zaštita zakonitog sadržaja, te zaštita inovacija i e, potencijala za rast digitalnog gospodarstva, posebno kada je riječ o malim i srednjim poduzećima, kao što smo čuli od predsjedateljice. Mi se potpunosti slažemo tim, s time. I naša preporuka također odražava ono što na čemu smo radili, e, odnosno što, na čemu nismo radili 2011. E, tada je definiran veliki broj elemenata koji su našli svoje mjesto ovoj preporuki, kao što je izvješćivanje transparentnosti, potrebi za zaštitnim mehanizmima kod uklanjanja e, sadržaja slično. E, gospodin McNamee je spomenuo nedostatak statističkih podataka. Usprkos e, vašim naporima, studijama i konsultacijama, e, to je upravo razlog zbog kojeg tražimo od platformi da poboljšaju monitoring te da nam dostave podatke da bismo mogli razumjeti trendove i razmjere ove problematike. Također bih rekao da je u, kada govorimo o pitanju upravljanja i ulozi platformi javnih tijela i zakonskih propisa kako bi se sve to odvijalo na jednoj dobro informiranoj osnovi potrebni su nam podaci, moramo imati monitoring jer u protivnom će se odluke donositi na temelju nepotpunih podataka. Gospođa Angelopoulos spomenula je vrlo važan cilj postizanja odgovarajuće ravnoteže između zaštite ljudskih prava, e, području autorskih prava i slično. Dakle, kako uspostaviti ravnotežu između različitih temeljnih prava i e, kako riješiti pitanje dobrog upravljanja. Mnogo se razgovaralo o proaktivnim mjerama, o postupcima e, podnošenja prijava i slično. E, gospođa Angelopoulos je rekla da prem da smo mi ohrabrili korištenje takvih mjera u našoj preporuci, mi to nismo učinili obvezujućim. Također prepoznajemo kompleksnost i važnost e, konteksta. Gospodin Allen je to dobro ilustrirao, rekavši da kod materijala e, kojim se zlostavljaju djeca to može biti relativno lakše u odnosu na govor mržnje gdje je to teže ustanoviti. Mi to u potpunosti shvaćamo i svjesni smo toga i to je jedan od razloga iz kojeg smo donijeli taj vertikalni pristup e, da ne pokušavamo nametnuti jedno rješenje za sve. Postoje neke, neke zajedničke točke, e, postoje zaštitne mjere, a onda kada se tiče nekih specifičnih oblika vrsta sadržaja postoje i različite, e, različiti instrumenti. E, postavljeno je pitanje koje je rješenje za probleme koji su probleme vezano uz algoritme. E, gospodin Pančini je rekao da moramo imati i taj ljudski faktor, dakle a istovremeno moramo imati i automatizirane sustave, e, strojno učenje, budući da je to jedan veli, veoma opsežan fenomen. Dakle, sadržaj koji se uploada na jednoj platformi, e, pitanje je koliko bi tu ljudi trebalo či, koliko je tu ljudi čije bi e, dakle aktivnosti trebalo pregledati. E, ne možemo se slanjati niti samo na sudove, da se vratim na pitanje upravljanja. Zamislite na, da imate tisuće korisnika koji e, su stalno na internetu i da imate onda tisuće sudova koji moraju na to reagirati. Da odgovorim na pitanje gospođe Smith vezano uz ovaj slučaj Pepe Pig, što i mene brine jer i moje mlađe dijete to gleda i uvijek mislimo da je taj crtani film vrlo siguran. Međutim, e, pitanje, vaše pitanje je bilo što komisija tu e, poduzima. Pa da, mi moramo imati e, učinkovit mehanizam prijava kako bi nam to nekao mogao naznačiti, ali isto tako moramo e, omogućiti e, dakle, ljudima koji se tim bave da kvalitetno rade svoj posao. Zatim bilo je e, nekih ideja vezano s Trusted Flaggers. Mi nismo to zamislili kao neko čarobno rješenje za sve. Samo smo rekli da ti Trusted Flaggers mogu imati ulogu u tom kontekstu da imaju povjerenje platformi jer ako imate neke koji su uvijek u pravu to može biti korisno platformama da ne donose sve odluke samostalno. Mi nismo rekli da uvijek želimo imati takav mehanizam bez obzira na to što se radi. Gospođa Keller je pitala koje je savršeno idealno rješenje i sugerirala da to već postoji. Da, slažem se da tu ima previše kompleksnih situacija i previše vrijednosnih sudova koje treba donijeti, jer možemo sada reći da, sada ima manje e, sadržaja koje je vezano uz terorizam, ali E, drugi će dati iznijeti protuargumente, tako da e, ono što je idealno rješenje za jedne ne mora biti i za druge, tako da mislim da je najbolje da pokušamo kolektivno doći do najboljeg mogućeg rješenja. Hvala, sada ću otvoriti mogućnost zastupnicima da uzmu riječ. Gospođa Reda, izvolite. Pa moram priznati da ovo što sam čula uistinu vrlo zanimljivo. Kao što je rekla kolegica, odbor Juri će glasovati o članku 14. o tim filterima i to sutra, filterima za uploading. E, temeljem e, prijedloga komisije zapravo tu su obuhvaćene velike platforme e, poput YouTube-a i Facebooka, a cilj je bolja naknada autorima posebno u iz onim posebno glazbenicima. Koliko sam čula, jedini govornici koji se slažu sa tim pristupom e, filtriranja uploadinga su Google i Facebook koji su zapravo meta tog prijedloga, dok se akademski krugovi, civilno društvo i male tvrtke s time ne slažu. E, vrlo mi je teško vidjeti kako bi taj prijedlog mogao postići rezultate e, radi kojih je zamišljen i uistinu me brine da bi se na kraju moglo dogoditi da se time osnaže one neravnoteže koje već postoje na tržištu autorskih prava i da bi to moglo dovesti e, sa, do dodatnih problema nakon korištenja tih filtera za učitavanje sadržaja. Hvala. Catherine? Pa ja se uistinu slažem sa tobom, Julia. Mislim da tu postoje e, tri područja kada je riječ o nezakonitom sadržaju vezano uz rast inovacije. E, ako gledamo na situaciju na digitalnom e, jedinstvenom tržištu, koje su naše odgovornosti osim uklanjanja nezakonitog sadržaja? Dakle, što se tiče zakona koje ovdje donosimo, to bi moglo ugroziti potencijal za rast Prema tome, teško je povjerovati da smo u ovakvoj situaciji. S jedne strane se pokušavamo nositi sa nezakonitim sadržajem na internetu, a s obzirom da nemamo odgovarajuću ravnotežu, mi ćemo e, učiniti e, zapravo suprotno od onoga što želimo postići. Postići ćemo kontraefekt. Mislim da nam to da time nećemo ispuniti očekivanja naših birača da e, donesemo dobro ravnotežene zakone. Drago mi je da smo čuli ove današnje govore i drago mi je da je to također snimljeno i ispričavam se u ime kolega koji nisu došli, žao mi je da ih nema više, bilo bi dobro da su ovdje i članovi odbora za pravna pitanja, da čuju vaše elokventne govore e, i vaše i vaše stručno, na temelju vašeg stručnog znanja. Želim vam zahvaliti što ste došli na današnji sastanak, što su se čuli vaši glasovi. Sutra će se održati glasovanje, kao što ste čuli. ako to prođe onako kako mislimo da bi se moglo dogoditi, a to je suprotno stavu ovoga odbora, vezano s članak 13, onda ne znam kako ćemo sa našim pristupom, ali želim vam zahvaliti uistinu još put na dolasku. Mislim da smo dobro utrošili ovo zajedničko vrijeme. Hvala. Želim pozvati govornike ako imaju neke komentare da ih iznesu. Hvala. Samo jedan kraći komentar koji se odnosi na automatizirane instrumente za filtriranje sadržaja koji se učitava. Slažem se s onime što je rečeno, manja i srednja poduzeća, poput Seznana, nemaju na raspolaganju odgovarajuće instrumente da bi mogli biti sigurni da će, zahvaljujući tehnologije koju posjeduju, uspješno blokirati e, sadržaje koji se stavljaju svake sekunde, svake minute. E, nažalost, smatram da ćemo u buduće možda morati podugovarati usluge od većih tvrtki, od e, najvećih deset tehnoloških kompanija u SAD-u. One će sigurno imati na raspolaganju takve instrumente. Ja uistinu ne bih htio da se to dogodi u budućnosti. Hvala. Hvala vam na pitanjima i na komentarima na moju prezentaciju. E, što se tiče što se tiče content idea, dakle ideja je bila da se e, otvori jedna mogućnost e, da riješimo probleme nositelja prava. Mi smatramo da to nije model za zakonodavstvo, niti bi to trebao biti model za sve koji koriste internet, dakle ne moraju svi usvojiti isti pristup. Dakle, mi smo smatrali da e, s obzirom na ono s čime se mi suočavamo na YouTube-u, da je to instrument koji ide u smjeru zahtjeva koje smo dobili od nositelja autorskih prava. Što se tiče ove rasprave o sadržaju, ta ideja e, zajedničke odgovornosti nam se čini vrlo dobrom. Preko globalnog internetskog foruma mi želimo surađivati sa ostalim predstavnicima industrije kako bismo pronašli e, rješenje koje je mm, cjenovno, racionalno e, i kvalitetno za sve. Ne znam hoćemo li moći ispuniti ovo, ovaj vremenski rok od sat vremena za skidanje e, sadržaja. Mislim da je to kontraproduktivno, budući da nas to zapravo ometa u zajedničkom, zajedničkim nastojanjima da e, pokušamo suzbiti takav nezakoniti sadržaj i zapravo nas to smjerava samo na brzinu postupka, a to znači više grešaka i znači da ćemo svi morati djelovati samostalno i osim toga to će se više odraziti na manje platforme. Hvala svima. Zahvaljujem vam još jedanput na dolasku. E, hvala što ste iznijeli svoja stajališta. Mislim da će nam ovo biti izuzetno korisno u našoj daljnjoj raspravi na ovu temu. Kao što znate, ovo je tek početak i moramo vidjeti koliko možemo daleko s time otići. To je veliki izazov za nas kao zakonodavno tijelo. Hvala vam što ste nam pomogli iznjevši svoje argumente. Također bih zahvalila Julie, da kako, i Europskoj komisiji um, koji su nam dali, dakle, predstavili prvi korak. Hvala vam još jedanput svima na dolasku i nastavit ćemo suradnju. Hvala.